Right, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobro jutro, dame i gospodo, dragi kolege. Pozdravljam vas na prvom sastanku odbora za vanjske poslove nakon ljetne snanke, koje ste, nadam se, ugodno proveli. Već kasnimo 11 minuta, pa mislim da bi bilo dobro da započnemo sa sastankom. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Imate li komentara? Nemate, prema tome dnevni je red usvojen točka druga e, priopćenja predsjedništva kojih u ovom času nema. Nemate niti primjedbi s vaše strane u kojem slučaju prelazimo na treću točku dnevnog reda gdje moramo odobriti zapisnike prethodnih sastanaka. Imate li možda komentara? Ako komentara ne bude do kraja ovog sastanka, smatrat ćemo da su zapisnici usvojeni. Dnevna točka dnevnog reda, zapravo dvije točke dnevnog reda o kojima ćemo govoriti zajedno, četvrta i peta, o sporazumu između Europske unije i njenih država članica s jedne strane i Kazahstana s druge strane. I eh, drugi, dakle isto o Kazahstanu, to mi se čini da je vrlo, vrlo slično. E, bilo kako bilo, radi se o dva izvješća. Ja samo moram reći da su e, obje strane između e, dakle Europske unije i Kazahstana dogovorile u rujnu 2015. godine partnerski sporazum koji je umeđu stupio na snagu a, naš odbor odlučio otvoriti dva paralelna postupka. Jedan je zakonodavni, a drugi je e, e, rezolucija e, u kojoj bi se trebalo govoriti o odnosima između Kazahstana i Evropske unije općenito. Da ću sad riječi izvjestiteljici, gospođi Lisi Jakonsari. Dobar dan, e, govorit ću finski. Želim e, svima ugodan povratak jer mislim da ćemo imati puno toga o čemu ćemo govoriti ovog jeseni. Kazahstan je zaista najznačajniji partner za Europsku uniju u Aziji. To je naravno i prva zemlja s kojom je Europska unija e, potpisala e, povećani partnerski sporazum. I e, vrlo je važno da o tome govorimo jer ćemo ga morati ratificirati. Smatra se da Europska unija mora izgraditi i ojačati ulogu u Središnjoj Aziji, zato što je Europska unija jedna od rijetnih organizacija koja raspolaže instrumentima za e, koji omogućuju da dođe do demokratizacije kako u Središnjoj Aziji, tako i drugdje. Kazahstan je značajna država po pitanju vanjskih poslova i po pitanju suradnje na planu sigurnosti. Vrlo je važna kada se radi o pitanju nuklearnog razoružanja, a također i međunarodnih pregovora i rasprava o Siriji i Iranu. Kazahstan je također važna država u okviru Ujedinjenih naroda gdje igra važnu ulogu, kao što igra važnu ulogu i u svjetskoj trgovinskoj organizaciji, naročito u odborima za okoliš. Još e, jedna uvodna primjedba. Europska unija je najveći e, strani ulagač u Kazahstan i isto tako vrlo važan trgovinski partner. U prošlosti smo raspravljali u odboru za vanjske poslove i e, dogovorili smo da želimo da imamo e, produvljenu i proširenu suradnju s Kazahstanom. A mislim da to trebamo napraviti na način koji je u interesu obiju strana. Novinom sporazum daje zaista čvrste temelje da izgradimo novu ojačane, nove ojačane odnose. Novi sporazum, ojačani e, sporazum o partnerstvu i suradnji je e, sporazum kojim se e, naša i njihova predanost ključnim aspektima tog sporazuma naglašava, a to je podržavanje ljudskih prava, e, demokratskih sloboda i pravne države. U tom novom sporazumu nalazi se čitav niz odredbi koje se odnose na E, civilno društvo, međunarodnu suradnju, pravnu državu, održivi razvoj i tržišno gospodarstvo. Povrh toga, oružje za masovno uništenje trebali bi se pomalo smanjivati, postupno smanjivati i e, u potpunosti eliminirati. To također stoji dakle, u tom sporazumu. Europska unija očekuje jasan i konkretan napredak po pitanju političkih reformi, poštivanju ljudskih prava i na e, raznim drugim područjima. To stoji i u rezoluciji i E, u mišljenjima i izvješćima koje je već ranije usvojio Europski parlament. Primjerice 2012. godine. A Europski je parlament također osvojio i stanovište 2015. godine o obnovi strategije odnosa između Europske unije i Središnje Azije. E, u ovom e, novom sporazumu odražavaju se širi šire želje Europske unije, a to je naročito da se pojača suradnja i dijalog na ovim temama o kojima sam ranije govorila. Dakle, politički dijalog, dijalog o pitanjima vezanim za ljudska prava, o pravnoj državi, kao i o suradnji s međunarodnom zajednicom i državama članicama. U ovom se sporazumu također naglašava naša suradnja na planu vanjske politike, promiču se pitanja vezana za trgovinu, ulaganja i pitanja energetike kao i o održivom razvoju i drugim e, pitanjima vezanim za okoliš kao i o pitanjima vezanim za razvoj pravne države. Ono što je zaista važno je da sada imamo nove ustavne, e, nove institucionalne okvire kojima se više omogućuje demokratski nadzor kao i mogućnost suradnje među parlamentima. Istinski se nadam da će obje strane biti spremne složiti se s ovim ambicioznim sporazumom koji je obvezujuće prirode. To vrlo jasno stoji u tom sporazumu. Novi sporazum Obećava naime konkretne pogodnosti za obje strane, a dovest će i do konkretnih poboljšanja na onim područjima o kojima sam već govorila. Nadam se da će se te prednosti zaista jasno konkretizirati, e, te da će se pravosudni sustav poboljšati, da će se poboljšati e, sve ono što je vezano za pravnu državu, za um, e, tržište rada i zakon o radu, te da će se na taj način uskladiti sa e, kriterijima Međunarodne organizacije rada. Mislim da je to način da se napreduje i po drugim pitanjima također. U tom smislu želim naglasiti da postoje i druga e, područja gdje e, smo zabrinuti zbog situacije u Kazahstanu. Sloboda govora i e, mišljenja te kritiziranje vlade, to su sve područja gdje u Kazahstanu nije došlo poboljšanja. Brine nas činjenica da su zatvoreni neovisni sindikati, a neki su čak i zabranjeni. Također e, podignute su i optužnice protiv nekoliko aktivista e, u sindikatima. Oni e, zaista ne stoje dobro na području sindikalnog organiziranja kao što niti ne udovoljavaju zahtjevima svjetske e, organizacije e, rada. Pretpostavljam da nemam puno vremena, ali e, mnogo toga bih trebala reći jer je tema vrlo važna. Mnogi su smatrali i mnogi su došli do zaključka da je to veliko razočaranje da su sindikalisti iza rešetaka, a također ne zlostavljaju se i neovisni novinari koji su u nekim slučajevima sada također završili u pritvoru, a nekti su i optuženi. Nažalost, reforma kaznenog zakonjaka ograničava slobode, što nije dobro. Novi zakon za borbu protiv terorizma također je ozbiljan izvor zabrinutosti. Sve u svemu moram reći da je dobro da smo sada poduzeli prave korake. Pred Kazahstanom je reforma Ustava i Jasno je da su čine u Kazakstanu koraci u pravom smjeru. Oprostite kolegice, ali sada već govorite 10 minuta pa bih vas molio da e, zaključite. Htjela bih iskoristiti ovaj povijesni trenutak i reći vam, ispričati sve što se dogodilo. Oprostite, moj je zadatak vrlo težak. Moram eh, se pobrinuti da se svi drže našeg vremenskog rasporeda. Možete li zaključiti 60 sekundi? Da. Mislim da se s ovim pitanjima treba baviti na ispravan način. Dobro je da se njima bavimo i mislim da je zaista važno naglasiti da se Kazahstan sada udovoljava e, izazovima s kojima je suočen. Hvala gospođo Sarin sada u ime klubova zastupnika, e, najprije gospodin Kukar. Hvala lijepa. Zahvaljujem se najprije izvjestiteljici na vrlo dobrom izvješću. E, Pomno sam pratio razvoj događaja u Kazahstanu proteklih godina. Moram reći da e, općenito uzivši da se situacija u Kazahstanu poboljšava, naročito u odnosima s Europskom unijom. To je prva zemlja Središnje Azije čiji je sporazum sada podignut na razinu ojačanog sporazuma o partnerstvu i suradnji. E, ima važnu međunarodnu ulogu na pregovorima u Astani, a e, ne članica je e, Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. A osim toga, Kazahstan marljivo radi na razoružanju vlastite zemlje, a također na međunarodnoj razini zagovara borbu protiv širenja nuklearnog naoružanja i zalaže se za razoružanje. Kazahstan postaje važni dionik na međunarodnoj sceni te mislim da moramo podržati Kazahstan u tom smislu. Malo pomalo na vlastiti način Kazahstan otvara vlastiti politički pejzaž i e, sada se otvara i za međunarodne organizacije. Primjer toga je treća međunarodna strategija, a e, u studenom 2015. godine Kazahstan je ušao i u svjetsku trgovinsku organizaciju. U tom smislu mislim da ovaj sporazum između Europske unije i Kazahstana moramo podržati i e, iskoristiti to da produbimo i proširimo našu suradnju s tom državom. Podržavam izvjestiteljicu i njezine stavove. Mislim da je ta zemlja zaslužila da je podržimo kako bi nastavila s već poduzetim demokratskim reformama. A ovaj sporazum trebao bi biti prvi ključni korak na tom planu. Osim toga, Kazahstan je ključni akter u e, tom dijelu Azije i pomogao bi nam da pojačamo prisustvo Europske unije u tom dijelu svijeta. Naravno, postoji mnogo toga što predstavlja izvor zabrinuti za nas. Izvjestiteljica je spomenula neke od njih. Mislim da moramo putem ovog sporazuma produbiti i proširiti e, naše odnose s Kazahstanom, ti problemi koje ona navela postoje, ali mislim da moramo e, podržati tu zemlju i ovaj sporazum. Što se tiče e, popratnih elemenata, mislim da u ovom izvješću treba naglasiti i neke druge aspekte u kojem ću smislu uložiti amandmane da moramo pojačati suradnju na planu vanjske politike, da moramo inzistirati na reformama u toj zemlji i e, isto tako na tome da Kazahstan provede preporuke koje je e, e, OSS predložio. Hvala gospodine Kukan i hvala vam što ste se držali predviđene tri minute. Reći ima Charles Tenok. Hvala lijepa. Nadam se da ste se svi lijepo odmorili e, preko ljeta. Najprije dopustite mi da čestitam gospođi Jakon Sari. Ona je načinila vrlo odmjereno i dobro izvješće. Kazahstan je ogromna zemlja. Ja e, već dugi niz godina pratim e, sa zanimanjem situaciju u Kazahstanu. Mislim da iz te države možemo mnogo toga naučiti. To je zemlja u kojoj se vrlo mirno vidimo suživot između kršćanske i e, muslimanskog stanovništva. Kršćana ima 40%, a e, muslimana oko 50%. To je e, sekularna država, vrlo je sve mirno i gotovo da i nema E, nikakvih e, problema vezanih za e, džihadizam i terorizam. Uzbekistan je imao puno više problema u tom smislu. Ne znam je li to više od 2004. ili 2005. godine, ali član sam ovog odbora već 17 godina. Dakle, u to vrijeme bio sam izvjestitelj za europsku politiku susjedstva i tada sam govorio da E, bi svakom slučaju Kazakstan mogao biti e, dio pojačanog partnerstva jer je zapravo stvarno europski susjed e, a, a naročito možemo to sagledati u svijetlu odnosno s Turskom. Nažalost, tada na plenarnoj nisu prihvatili moj prijedlog. U svakom slučaju, u toj zemlji ima puno problema, a isto tako od e, toga što su mnogi ljudi nestali, e, čujemo e, da se spominje da se neki muče, ima jakog diktatora i tako dalje, radi se na bivših sovjetskih republika. I Mm, ispravite me gospođo Jakonsari, ali mislim da je jedna od zemalja osnivača Euroazijske ekonomske unije. To je za sada čista nebuloza, ali u svakom slučaju e, je to tijelo koje bi zapravo trebalo spriječiti širenje utjecaja Europske unije u tom dijelu svijeta. Armenija je bila prisiljena da uđe u to. Mislim da je važno dakle, da imamo dobre odnose s Kazahstanom kako Kazahstan ne bi nužno razvijao samo odnose sa e, kao bivša Republika Sovjetskog saveza sa Putinom, e, već bi Kazahstan trebao surađivati i s Europskom unijom i s Kinom. E, I recimo E, Armenija je tu netko ko je zanemaren, Bjelorusija je zemlja koja pak ima diktatora koji tu e, puno e, ima veliku težinu. Dakle, važno bi bilo da Kazahstan zna da ima prijatelje i u Evropskoj uniji. Moj klub u svakom slučaju podržat će ovo izvješće. Hvala Charlesu Tenuku. A sada kolega Norte u ime kluba zastupnika ALDE. Dosta me čudi kako to da u jednoj gospodarskoj diktaturi koje je vlasništvo jednog komunista koji je, koji je na vlast došao 98. godine, a 89. godine, a korupcija je zapravo norma i e, u zemlji u kojoj e, se e, korupcija zapravo tolerira i ako smatramo da je određen napredak prisutan e, može se možda zamijeniti neka promjena u upravljanju gospodarstvom ali i vlastodržac i njegova obitelj su apsolutno korumpirani E, milijuni e, odlaze u švicarske banke i možemo reći da je e, represija zapravo usavršena i potpuna i sklad između kršćana i muslimana što se toga tiče budimo otvoreni. Evropa odnosno Evropska unija, treba strateške odnose s Kazahstanom, budući da je to ključno e, za e, odnose e, između Rusije i Kine i naravno da je to strateško pitanje. Međutim, Važno je također da džihadizam ne uhvati korijene u toj državi niti u, Uzbekistanu ali mislim da trebamo stvari imenovati pravim nazivima i e, moramo znati da je to država kojom vlada jedan oligarh koji ima tu državu u vlasništvu, državu u kojoj nema nikakvih sloboda i nemojmo prljati ime sloboda ili napretka ako je se radi samo o kozmetičkim zahvatima e, površnim zahvatima e, i e, moramo znati da Kazahstan je e, država kojom se upravlja na isti način kao prethodno za komunističke vladavine. Hvala vam lijepa. I sad gospodin Helmut Scholz, izvolite. Hvala predsjedavajuće, zahvaljujem se izvjestiteljici i slažem se s ko, s kolegama koji kažu da je ovo e, potrebna i korisna rasprava jer e, ovaj sporazum e, se tiče velikih dijelova funkcioniranja Europske unije i mi smo o tome već govorili 2016. i što se tiče provođenja, sada bi s njim trebalo krenuti. E, dakle, ratifikacija je već e, u jeku i vrlo je bitno, mnogo je toga spomenuto, no e, poput bilateralna eh, gospodarska suradnja, pravosuđa, vanjska politika, funkcioniranje pravne države, suzbijanje eh, krimčerenja droge, suzbijanje pranja novca, suzbijanje korupcije. To su teme koje se spominju u sporazumu koje je današnje aktualno stajalište u 2017. o ovim pitanjima u stvarnosti još e, bih e, rado htio preciznije izjave u ovom e, izvješću, no priznajem da se izvjestiteljica potrudila oko ocjene stanja poštivanja ljudskih prava, zatim stanje sindikalista i općenito djelovanja sindikata. I, i navela određene stajalište, odnosno dojave koje su imali od Human Rights Watcha o stanju e, sindikalista i djelovanju sindikata. Zatim postoje mm, standardi e, koje se moraju poštovati i sa naše strane, ali i općenito u ovom bilateralnom odnosu ono što nedostaje i mislim da bismo to trebali nadopuniti jeste socijalna napetost u ovoj zemlji koja e, se nastaje iz ove socijalne stvarnosti, kako se suzbija siromaštvo, e, zatim kakav je pristup zdravstvu, obrazovanju za sve u toj zemlji, e, kako su prava, kako se provode prava radnika u radnim odnosima. I ja bih isto rado da se nešto kaže euroazijskoj e, gospodarskoj uniji, to nedostajalo u izvješću da se čisto ovaj e, odbor postavi prema tome segmentu da se vidi kako bi se u gospodarskoj suradnji navela i činjenica da je Kazahstan u Euroazijskoj gospodarskoj uniji. Ali sve u svemu ovo je vrlo dobro izvješće. Zahvaljujem se Hvala Helmute. Gospodin Mesarić sada za zelene. Hvala vam lijepa predsjedatelju i ja e, sve pozdravljam prigodom povratka i hvala gospođi Jakonsari na nacrtu izvješća. Moji su kolege već rekli da je ovo jedan sveobuhvatan tekst i mislim da bi naši amandmani E, trebali ići u smjeru konkretnoga kao što sam već prethodno više puta spomenuo u našim raspravama o e, strategiji razvoja odnosa između Europske unije i Središnje Azije. Mislim da je ovo doista geopolitički važna regija, o tome nema spora. Međutim, moramo reći da ne možemo E, sva načela očito jednako e, primjenjivati na cijelu regiju, a to zahtjeva da revidiramo i ono što su kolege već spomenule. Trebalo bi e, vidjeti što je sa razgovorima u Astani, što je s međunarodnom suradnjom. Mislim da je ona dobra da Kazahstan ima dobru međunarodnu suradnju i da to Evropska unija treba podržati. Kazahstan je jedinstven slučaj te vrsti e, u e, Središnjoj Aziji. Što se tiče ljudskih prava, vladavine prava, demokratskog razvoja, Evropska unija treba razmotriti i e, to u kontekstu vlastitih procesa i načela i mislim da bi Kazahstan se trebao orijentirati prema rezultatima u znatno većoj mjeri nego što je to činjenica sada. I e, mislim da bi trebalo i trebala Evropska unija uspostaviti mjerila i načine praćenja, odnosno ocjenjivanja e, tih mjerila i e, napretka. Sve u svemu možemo reći da bismo željeli e, da se konkretnije spominju ljudska prava i pitanja e, vladavine prava poput recimo e, maltretiranja novinara, zatim još neke druga pitanja da bi to trebalo vrlo konkretno naglasiti u ovom tekstu i to su svakako važni aspekti E, odnosa sa ovom regijom. I evo e, sljedeći govornik, Koven Miken. I ja smatram da Evropska unija treba dati podršku Kazahstanu e, Naravno, nećemo podržati zatvaranje, zatvaranje novinara, međutim, ove sve dobre aspekte treba podržati. disgusting. Um, Grozno. Uh, would the representative from the... Nema nikog drugoga tko bi želio nešto reći. Gospodin Klar. Hvala predsjedatelju. Zahvaljujem eh, gospođi Jakonsari na izvješću i doista što se nas tiče Kazahstan jest e, strateški važan u Središnjoj Aziji i ima veliku ulogu na međunarodnoj sceni e, i e, član je Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Važan je trgovinski partner u Središnjoj Aziji za nas i to veći nego sve ostale srednjoazijske države zajedno kao trgovinski partner Europskoj uniji. No, važan je i e, u smislu provedbe strategije za e, Središnju Aziju i važan je partner u energetskom smislu. Iz ovih razloga EPCA jača odnose u više područja ali isto tako i u područjima političkog dijaloga i suradnje u pravosuđu i unutarnjim poslovima kao i pitanjima klimatskih promjena i općih društvenih promjena. Moramo s druge strane uzeti u obzir i da postoji određen broj razloga za zabrinutost što se tiče ljudskih prava, kao što je već e, spomenuto. A tu je i pitanje e, sindikata koje je više puta spominjano i e, imali smo sastanak u Kazahstanu na kojem e, smo potaknuli to pitanje i to vrlo jasno i nedvosmisleno, te su nam kazaški partneri rekli da imaju, e, da će ove godine donijeti novi zakon o sindikatima koji će biti u skladu s preuzetim obvezama i sporazuma i E, to se očekuje e, usvajanje tog zakona krajem ove godine. Osim toga e, je od 1. siječnja 2017. stupio na snagu novi vizni režim i e, države Europske unije su e, tu obuhvaćene, a Kazaška nacionalna aviokompanija je na e, popisu sigurnih kompanija koje lete u Europsku uniju. Iako doista postoji broj spornih pitanja u svezi Kazahstana, E, naši odnosi s Kazahstanom razvili su se u takvoj mjeri da će novi sporazum doista se pokazao dakle e, potrebnim, te vas u tom smislu potpunosti podržavamo. Hvala lijepa gospodine Klar. Nitko se više ne javlja za riječ. Krajnji rok za e, izmjene je 24. rujna e, do 11 sati, ne 21. kako je bilo planirano. I e, drugo razmatranje 9. ili 10. listopada i usvajanje krajem godine. I ne, imate gospođu Sari koja želi još nešto reći. Sasvim eh, kratko, zahvalit ću svima na vrlo konstruktivnim eh, komentarima i e, na temelju toga moći ćemo poboljšati izvješće. Kazahstan je svakako iznimno važna država za nas, svjesni smo brojnih problema u Kazahstanu, a pogotovo onih koji se odnose na temeljne vrijednosti Europske unije, ali e, ukupno gledano možemo reći da je učinjen napredak i zahvaljujem na raspravi. Hvala vam, gospođo Jakonsari. Pa sad prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je točka broj šest. Za nju imamo nekih e, pola sata, a, to je izvješće o misiji u Keniju. E, osmog kolovoza je bila ta misija e, i već je od 1991. godine kad se država vratila u e, više stranačije, e, održano šest krugova e, izbora. Imamo trenutnog predsjednika, gospodina Kenijatu, koji je pobjedio sa 54% glasova ispred gospodina Udinge. I predsjednica misije e, je bila u Keniji, ja sam također bio tamo i e, možemo reći da smo promatrali izbore koji su e, bili u vrlo teškim e, okolnostima održani i poštujem Kenice koji su se založili za svoja demokratska prava i možemo reći da ovi vrlo kompetitivni i osporavani e, izbori su doista prikazali demokraciju na dijelu u Africi bez obzira na rezultat. Naglašavam da je najvažnije e, da se osporavanje e, odvija na zakonit način na sudu, a vjerujemo da će se gospodin Udinga toga pridržavati u interesu nacije i kenijskog naroda, izbjegavajući sukobe. A sad ćemo čuti e, detaljno izvješće od izvjestiteljice gospođe Šake. E, drago mi je da smo se neki od nas vidjeli e, tijekom e, pauze ove ljetne i to pri promatranju kenijskih izbora. Nasto ću govoriti kratko i odgovorit ću na pitanja. Europska unija je uspostavila vrlo e, veliku e, promatračku misiju od 130 promatrača e, i naravno tu su bili i europarlamentarci, ali i oni koji su im pomagali. E, opća atmosfera bila je napeta e, i e, naravno povijesno, možda znate za situaciju, iz 2008. i 2013. bilo je nasilja prigodom održavanja izbora. Od 2010. Kenija ima novi ustav koji teži e, takozvanoj devoluciji, odnosno decentralizaciji i ujednačenijem e, joj raspodjeli vlasti i moći, e, ali i resursa sa središnje na lokalnu razinu. Novi ustav također predviđa veće uključivanje žena u javni život i unatoč obećanjima ko je donio, donio novi ustav. E, bilo je puno e, napetosti, nepovjerenja, polarizacije za vrijeme e, ogorčene kampanje koja se odvijala i već smo pratili i kampanju, išli na skupove i osluškivali, govorili kandidati jezikom, odnosno govorom mržnje e, na tim skupovima, te kako su snage reda osiguravale sigurnost e, na tim skupovima, a bez zastrašivanja nazočnih. U svakom slučaju vrlo je živa bila rasprava i ogromna većina Kenijaca ne samo da je željela glasovati, nego su željeli i da ovi izbori budu mirni, vjerodostojni E, i bili su beskrajno strpljivi na e, dan glasovanja. Neki su čekali i šest ili osam sati da bi mogli glasovati i e, ne samo da su to bili predsjednički, već i parlamentarni izbori, izbori za žene kandidate, lokalni izbori, izbori za guvernere. U pokušaju nadilaženja nedostatka povjerenja pokušalo se e, registrirati e, i prenositi e, novom tehnologijom rezultate glasovanja, međutim ona nažalost nije nadomistila nepovjerenje. Ono što je bilo dosta uznemirujuće i kompliciralo je situaciju bilo je i e, brutalno ubojstvo e, jednog od ljudi koji su na tome radili samo nekoliko tjedana prije e, samih izbora i testiranje ovih novih tehnologija nije provedeno na idealan način. Nakon dana izbora centralizirano su objavljeni rezultati i e, naravno sve je imalo backup na e, papiru. Naravno da postoji i e, osporavanje načina prenošenja rezultata, što je osporeno i pred Vrhovnim sudom Kenije s navodima oporbe koja kaže da bi ove nepravilnosti bile presudne za rezultat e, izbora. Europska unija će nastaviti pratiti način na koji Vrhovni sud i svi ostali koji su uključeni se nose sa ovim izazovima i vjerujemo da to treba rješavati putem suda, a ne nasiljem ili na druge neprimjerene načine. Naglašavam također da e, konstruktivna i kolegijalna suradnja e, se odvijala s drugim e, promatračima Afričke unije, na primjer, koju je vodio Tabom Beki E, i koji su sjajno odradili posao. Zatim Commonwealth, e, John Magama Afgana e, je vodio njihovu misiju, pa i američka misija koju je predvodio John Kerry i izjave smo čak više puta dali i zajedno, neki put prije nekih put i nakon izbora, ali u svakom e, slučaju bez pristranosti. Bilo tko koga zanima e, da iščita više o ovoj misiji, moći će e, pronaći materijale i izjave za medije, zajedničke izjave, ali možete sad postaviti i pitanja, pa ću vrlo rado na njih odgovoriti. Schake, for your report. Hvala lijepo gospođo Šake i na svemu što je odrađeno na terenu u e, Keniji u tijeku promatračke misije. Članovi naše su e, e, misije u Keniji bili sljedeći koje sad čitam, a sada dajem riječ onim članovima misije a koji su bili u Keniji, a i danas su e, ovdje, pa je prva Željana Zovko. Hvala predsjedatelju, a hvala i gospođi Šake na vrlo iscrpnom e, izvješću o misiji u Keniji. Čestitam vam još jednom, kao i tajništvu na organizaciji odličnih sastanaka koji su održani prije izbora s predstavnicima civilnog društva, vjerskih zajednica, medija, e, promatrača i tako dalje, te predstavnicima vlade, što je po meni u velikoj mjeri doprinjelo e, situaciji da e, koja se odvijala i dan nakon samih izbora, ali svakako treba čestitati i onima koji su vodili pregovore eh, i čuli smo govor eh, vođa oporbe gospodina Odinge, neke eh, od napetosti koje su uslijedile dane nakon izbora koje su, smatram, srećom mirno razriješene. Možemo reći da su izbori održani na način kojem nema prigovora i za cijelu, cijelo naše izaslanstvo to je e, bilo odlično iskustvo. A članovi Europskog parlamenta dobili su vrlo toplu dobrodošlicu i od predstavnika vlade, ali i od naroda. Ukupno gledano sjajno iskustvo i najljepša vam hvala na tome. Bilo mi je drago biti članicom te delegacije. Hvala lijepa gospođi Zovko. Još je dvoje kolega koji bi uzeli riječ. Predsjednik delegacije za odnose s panafričkim parlamentom. Hvala na objašnjenjima. Dva pitanja. Jedno koje se tiče E, etničkog aspekta. Je li još uvijek tako e, da se može reći da su većina e, glasača, da je glasovala po nacionalnom ključu, etničkom ključu i je dominantno pitanje etnička pripadnost? I drugo pitanje, što se tiče pokrivanja, medijske pokrivenosti i pristupa medijskom prostoru uvijek provjeravamo e, koliko traje e, pokrivenost u tiskanim i vizualnim medijima i e, kakva je bila situacija po tom pitanje na terenu, koliko su prostora dobili predsjednik i vođa oporbe. Je li možda to imalo utjecaja na tjesan izborni rezultat? hvala. Mislim da gospođa Šak može na ovo odgovoriti. No, još dva govornika. Ana Gomes i Htjela bi pitati pitanje Mariće. Hvala prvo kolegama koji su bili na ovoj važnoj misiji u Keniji. Može li nam Ričije reći što se zbilo nakon e, izbora? E, što je sa mjerama? da se progone nevladine organizacije jer to je nekonzistentno sa demokratskim postupcima. Hvala. Charles htio bih pitati Eh, o eh, izborima, odnosno o događajima nakon eh, deset godina kada je gospodin Kenjata bio osuđen pred Međunarodnim sudom za ratne zločine i Kenija nije pružila dovoljno dokaza za njegove zločine i imali međunarodni sud za ratne zločine, imali sada kako vjerodostojnost u Keniji i Africi i što je sa nekažnjivašću jer to je e, problem Kenijata je bio prvi državnik koji je bio osuđen na sudu za ratne zločine. Optužen. Optužen. E, to je e, čini se da sada taj sud nema političku potporu mnogih afričkih država. Što je sada s time? Hvala, Charles. I Edward Kukan. Pitanje o ovome što smo čuli, o procesu e, je, koje je išao glatko, no znamo da Eh, izbori u Keniji nisu dosadni, eh, no ono što slijedi je eh, grozno. Bili ste zadovoljni ovaj put viđenim? I pitao bih gospođu Šake, rekli ste da ste dobro surađivali s ostalim međunarodnim organizacijama koje su promatrali izbor? Jesu li oni i oni ovako dobro procijenili situaciju u Keniji. Mi smo obično jaki u ocjenjivanju situacije i jeste li mogli ostvariti strukturiranu suradnju sa, između naše i ostalih delegacija, jer kad kad se dogodi da dajemo zajedničke izjave. Kako je e, ovo pitanje bilo riješeno? E, moj odgovor bi bio da e, praćano stranaka, odnosno potpora strankama ide po etničkim ključevima možda nije tako dramatično kao prije, no ova tradicija je još uvijek prisutna. Hvala. Hvala Edvardu Kukano. No, hvala na vašim dojmovima, no najbolje bi bilo da gospođa Shake sada da odgovora. Hvala na pitanjima i to vidi se da pomno pratite situaciju u Keniji. Da počnem s prvim i značajnim pitanjima o etničkom ključu po kojem ljudi glasaju da. Odgovor je da. Mislim da je to s jedne strane prilika jer postoje toliko mladih ljudi u Keniji koji žive u gradovima i više se miješaju sa drugim etničkim skupinama. Ja sam imala okrugli stol sa mladim vođama e, koji su rekli da mi izlazimo i u ljubavnim smo vezama sa e, pripadnicima drugih etničkih skupinama. To se ne sviđa našim roditeljima, ali mi to radimo i vidim da postoji rizik i to sam naglasila na e, novinskoj konferenciji, e, da postoji rizik od apatije jer su mladi ljudi svjesni korupcije, e, recimo mita, plaćeni politički skupovi, a to nije baš idealna situacija. Ako želite istinsku demokraciju, i oni imaju e, pravo na e, san o istinskoj demokraciji. Pitali ste o medijskoj pokrivenosti i da, to je nešto što smo pomno e, motrili. Jedna osoba je vodila skupinu deset stručnjaka iz različitih etničkih i jezičnih područja u Keniji, jer postoje mediji na lokalnim dijalektima i oni su pratili da imali možda jezika mržnje i slično i državna televizija je dala uh, ugrubo i podjednako uh, medijske pozornosti, medijskog prostora svim kandidatima, no to se promijenilo tjedan prije izbora a mediji na e, lokalnim jezicima i dijalektima se drugčije su se postavili. No, mi smo to zaista pomno pratili i mislim da je izazov bio ono e, e, izazov je zapravo bio da mm, Europska unija rigidnom metodologijom prati izbore i da bude nepristrana. Mi smo pozvane strane vlaste i izborne povjerenstva i moramo uh, raditi uh, u suradnji sa i u pravilu u skladu sa kenijskim uh, zakonima nije uvijek lako kazati e, što gdje i kada djelovati i uložiti prigovor. Ana Gomeš je pitala za situaciju nakon izbora. Da, i kolega Kukan je rekao da e, je često E, imamo mirne i strpljive glasače koji izađu na glasačka mjesta, no e, neredi izbiju nakon proglašenja pobjetnika. Jer primjerice pokušavamo e, shvatiti koliko je ljudi stradalo u neredima nakon izbora jer se navode tako različite brojke i možda ste vidjeli u vijestima da su jezero Viktore nađeni leševi. Dakle, osobe su propucane, bačene u jezero i to zaista pobuđuje duboku zabrinutost i organizacije civilnog e, društva su riskirale da im zabrane rad, no mi smo se tu pobunili i prigovorili smo. E, rekli smo da su to bitne organizacije i zabrana njihova rada bi ugrozila funkcioniranje civilnog društva. I e, bili su to posebne situacije na koje smo posebno obratili pozornost e, i zaista smo kritizirali te poteze vlade. Zatim smo se oglasili kada smo vidjeli da je napadnuto pravosuđe i da je, je glavni državni tužitelj morao dati e, jaku, snažnu političku poruku i mora je obraniti rad pravosuđa i taj slučaj e, koji je sada pred Vrhovnim sudom e, bit će bitan za vjerodostojnost i učinkovitost pravosuđa koje je uložilo u obrazovanje sudaca i djelatnika o izbornom zakonu. Charles Stenok je pitao o, Međunarodnom sudu za ratne zlučine i posljedicama toga da vaše pitanje široko, no odgovorit ću vam za kenijski slučaj. Ta tema je malo tabu u Keniji. E, vlasti kada se čak i to spomene, e, odmah se e, to pobija i bilo što što mi kažemo druga strana pobija. Znamo da je Međunarodni sud za ratne zločine neovisan, no ta ustanova je neovisni. 2013 tendencija bila je da su i Međunarodni sud za ratne zločine i Međunarodna zajednica protiv Kenije, no sad više takva atmosfera ne vlada sada eh, se govori više o događajima u prošlosti i izvješća domaća o tome se nisu previše promijenila i to zabrinjava jer neće to pospješiti ni pomirenje ni e, pozivanje na odgovornost oni koji su skrivili te zločine resursi koji su namijenjeni Keniji i programi za Keniju. Mnogi su tražili ne samo da budu prisutni kada postoji hitna potreba za djelovanjem u Keniji, već i, e, se tražilo da se e, stalno prisustvuje ondje kako bi se kontinuirao gradio mir e, u Keniji i to je interes e, organizacija civilnog društva, vjerskih vođa, e, ljudi koji brane ljudska prava i sa, mislim da je to izvodivo sa odgovarajućim resursima i znanjem. Zatim došlo je do decentralizacije vlasti i treba se sada osvrnuti na nekakve lokalne vođe da vidimo da li su i oni pozvani na odgovornost. Gospodine Kukan, je, vi ste pitali kako smo surađivali sa ostalim promatračkim misijama. E, e, mi smo u, u glavnini zadovoljni, no to je prejednostavno, vjerujem da sam jasno rekla gdje su problemi e, na ovim izborima. E, problemi sa strukturom. Govorili smo o napadima na institucije poput pravosuđa, ali i na pritisak e, koji je vršen na izborno povjerenstvo. Glasači nisu svugdje bili pravilno informirane o tome kako glasovati. No, nažalost, e, medije e, su grupirali sve međunarodne promatrače i sugerirali smo da, su svi promatrači zajedno dali e, dobru ocjenu. To nije tako jer mi smo dali detaljnu analizu koja se osvrće na sve aspekte izbornog procesa, no moramo biti svjesni gdje standard koji je propisan kenijski zakon nije poštovan. E, mi, naši promatrači su sada na Vrhovnom sudu i promatraju e, proces koji je trenutačno u tijeku. Biće veoma bitno kada bude donesena presuda i ne možemo e, zaključiti kakva je ocjena izbora. Mi smo samo dali preliminarnu izjavu gdje smo bili konstruktivni i kritični. Nadam se da sam uspjela odgovoriti na vaša pitanja. Ja sam na raspolaganju za daljnja pitanja i izjave su online pa ih možete pročitati kao i zajedničke izjave sa ostalim promatračkim misijama. Hvala na pozornosti. Sante Thank you, Hvala je na ovim odgovorima. Ima li još primjedaba? Ako nema, možemo dalje. Govorit ćemo o političkoj situaciji u Stičnoj Africi e, Poslije podne. E, cijela regija Istočne Afrike je područje na koje moramo obratiti više pozornosti kao Europska unija. Sada idemo na iduću točku razmjena glidešta o Australiji, Novom Zelandu s gospodinom Gunarom Vigandom, EAS-ovom direktoru za područje Azije i Pacifika. Je li gospodin Vigand ovdje? So, dear Drage kolege, Pozdravljam kolegu Gunara Vikenda iz Europske službe za vanjsko djelovanje, odjela za Aziju i Pacifik. Pozvali smo ga nam, da nam e, kaže nešto o odnosima sa Australijom i Novim Zelandom i da nam da pregled stanja. Svjesni smo čvrstih veza sa Australijom i Novom Zelandom suradnja između EU-a i Australije je široka, temeljita, tiče se okoliša, trgovine, suradnje u suzbijanju turizma i potpisano je više političkih sporazuma. EU i Novi Zeland su potpisali lani 5. E, listopada e, sporazum, a naš odbor će imati i popratnu rezoluciju. Naš izvjestitelj za Novi Zeland je Charles Tenok e, i imat ćemo glasovanje o tome na plenarnoj sjednici u studenom okvirni argument između Europske unije i Australije malo e, pričekao, malo je kasnio i on je potpisan u kolovozu ove godine. Kratka najava prije nego krenemo. EPP je predložio kolegu e, Milan Mona za izvjestitelja i odluku ćemo donijeti na e, proširenom e, predsjedništvu odbora AFED. Ja sam primio to na znanje. Imamo promjenu u EPP-u, no to će biti odlučeno na idućem sastanku predsjedništva. Sada dajem riječ e, Gunaru Vigandu na 10 minuta i onda ćemo raspravljati o Australiji na Novom Zelandu. Izvolite. Hvala lijepa. Ponekada je manje zanimljivo govoriti o bliskim prijateljima nego li o teškim partnerima ili o situacijama krize. Ove dvije zemlje, Australija i Novi Zeland, naši su bliski prijatelji, pa e, se to e, odražava i na onome što je visoka predstavnica ranije ovog mjeseca govorila na e, sastanku u Manili e, gdje je e, imala vrlo dobre odnose s predsjednikom vlade Bishopom, a osim toga se tu potpisao i okvirni sporazum sa Australijom što je već neko vrijeme trebalo potpisati, ali tražili smo pravi trenutak e, za to. A također razgovarala je i sa ministrom vanjskih poslova Novog Zelanda Browne. Hvala e, i gospodinu Tanuku koji radi dakle, kroz jesten na novom izvješću. Zašto potpisujemo ovakvu vrstu sporazuma s bliskim partnerima? Posljednjih e, godina su vrlo dinamično razvijali odnosi Europske unije sa ta naša dva dinamična i bliska partnera. Međutim, došlo je do mnogih promjena i dobro je e, dakle imati dobre odnose sa našim e, dobrim partnerima jer je to vrlo dobro za pozicioniranje Europske unije. Radimo jako puno na koordiniranju, na planu narodnih pitanja, a to se naročito odnosi na situaciju na Pacifiku gdje su te dvije zemlje naši vodeći partneri. Naš e, se dijalog pojačao te smo unaprijedili rezinu našeg predstavništva u Novom Zelandu koje je sada na razini veleposlanika. Dodajem još da smo između Europske unije i Novog Zelanda od 1999. godine imali e, sporazum, pa smo zakon toga imali 2007. godine još jednu zajedničku deklaraciju. Sporazum s Novim Zelandom potpisan je u siječnju prošle godine, oprostite, u listopadu prošle godine, te se e, je privremeno stupio na snagu u siječnju. Odnosi s Australijom razvijali se u posljednjih 55 godina. Prvenstveno se radilo o ekonomskom partnerstvu, da bi to kasnije preraslo u političko i strateško partnerstvo. Više smo se usmjerili u pitanja eh, vanjske politike i sigurnosti. Upravo potpisan sporazum zamijenit će okvirno partnerstvo na snazi od 2008. godine. Uspostavljaju se i zajednički odbori koji će nadzirati ispravnu provedbu e, tog sporazuma, a e, i nadležni pododbori će se u tom smislu ustanoviti. Stranke dakle moraju e, provjeriti sve kako bi došlo do ratifikacije. E, do sada je šest država članica ratificiralo taj sporazum. Sve skupo će potrajati oko dvije godine. U početku su i e, Novi Zeland i Australija e, malo okljevali da uđu u ovaj sporazum jer smo se htjeli usmjeriti na pitanja poštivanja ljudskih prava, pravne države, i neširenja oružja. Međutim, htjeli smo se usmjeriti i na pitanja vanjske politike te nastavka naših interesa. Našli smo područja gdje bismo mogli imati dobar sporazum i na taj način ćemo biti sigurni da naši odnosi sa Australijom i Novim Zelandom budu konsistenti i dosljedni u onom što imamo s trećim zemljama. Dakle, sva ta načela upisane su u sporazum. To će jako pomoći naše trgovinske pregovarače koji će govoriti o e, trgovinskim sporazumima, koji će o tome pregovarati. E, ta dva sporazuma e, će unaprijediti naše odnose s tim zemljama i e, bit će i više od podrške ljudskim e, pravima i pravnoj državi. Oni će naglasiti puno zajedničkih točaka koje imamo s tim zemljama. Radit ćemo zajedno s njima na mnogim e, izazovima koji postoje na svjetskoj razini od ekologije, borbe protiv klimatskih promjena pa do borbe protiv terorizma. Dakle, to je nešto što ide i dalje od sasvim e, trgovinskih odnosa. I dakle, tu se zapravo odražava sveobuhvatna priroda naših odnosa. To su jednostavno e, instrumenti kojim možemo provoditi interese koji su nam zajednički. E, evo nekoliko primjedba. Što se tiče vanjske sigurnosne i obrambene politike. E, tu ćemo raditi još i više, imat ćemo politički i sigurnosni dijalog, čiste konsultacije na visokoj razini. Za sada imamo okvirni sporazum o suradnji, e, o partnerstvu sa e, sudjelovanju sa Australijom i Novom Zelandom, gdje te zemlje mogu već sudjelovati u e, našim e, operacijama, primjerice UNAFOR ili Atalante gdje već e, sudjeluje Novi Zeland. Oni također rade i u nekim teškim regijama kao što je Afganistan, ali isto tako i u Ukrajini. A na razini Ujedinjenih naroda imamo s njima dobru i blisku suradnju. Dobri smo partneri na pitanju humanitarnih aspekata i na pitanju e, i na pitanju dakle ljudskih prava i recimo dobru suradnju u e, pitanju Međunarodnog kaznenog suda koji je upravo spomenut u prethodnoj točci dnevnog reda. Mi e, ćemo dakle surađivati s tim partnerima u razi u, na pitanju Azije i Pacifika surađujemo po pitanju Fidžija, recimo. I, eh, a eh, sljedeći tjedan na samoj održat će se i eh, forum regije Azije i Pacifik. Prije nego što odemo na taj forum, otići ćemo i u Australiju i Novi Zeland. Osim toga, regionalni forum ASEANA je tu gdje su oni dobri i bliski partneri u aseanskom procesu. Surađujemo i izvan svih ovih tematika, po prvi puta više na pitanju pravosuđa i unutarnjih poslova e, i naročito u borbi protiv terorizma i protiv radikalizacije. Neću ovdje spomenuti klasične suradnje u pojedinim sektorima od prometa do e, klimatskih promjena preko suradnje na znanstvenim istraživanjima. U svakom slučaju sa Australijom imamo izvrsnu suradnju na tom planu gdje e, surađujemo u više od 300 znanstvenih projekata e, sa koje izvanju više od 5 milijardi eura i mnogi od njih su strateška istraživanja. Osim toga, tu su i pitanja zapošljavanja, socijalna pitanja. Važno je dakle da kažemo da su ti sporazumi pravno obvezujući za svjetsku i regionalnu koordiniranje i iznad svega temelje se na stvarno zajedničkim načelima i e, to je i e, veliko prijateljstvo, gotovo savezništvo i radimo zajedno na pitanjima od borbe protiv klimatskih promjena e, pa sve do mnogih drugih su ovdje važni. Nadam se da ćete dati punu podršku ovim sporazumima sa ovim zemljama i to u kontekstu u svijetu koji je vrlo nestabilan. Hvala vam lijepa gospodine Vigand na e, ovom e, prikazu odnoza između e, Europske unije te Australije i Novog Zelanda. Pred nama je otprilike pola sata da raspravljamo o tome. Najprije se javio gospodin Milan Mon, a pretpostavljam da će nakon toga riječ uzeti gospodin Tano. Gospodine Milan Mon, izvolite. Hvala vam hvala vam lijepa predsjedatelju i hvala gospodinu Viganu na informaciji. Što se tiče e, naših odnosa s Australijom, mislim da u E, oba slučaja zapravo e, radimo i surađujemo s vrlo bliskim prijateljima i e, da je važna i dinamika na Pacifiku, dakle u široj regiji i u svakom slučaju naravno to zahvaća i Kinu, Indiju i Japan. Tu je pitanje vrijednosti naravno koje mi dijelimo, a osim toga i zajedničke e, vizije e, molimo isključenje mikrofona. Dakle, potrebno nam je i e, da se bolje surađuje e, u gospodarskom smislu e, i da se postigne jedna čvršća suradnja. Dakle, taj framework agreement, okvirni sporazum s Australijom treba pretpostavljati i učvršćenje naših veza s Australijom kao prirodnim saveznikom i osim toga važno bi bilo i dati jedan zamah, pogurati e, te odnose. Kakvi su izgledi za gospodarski, e, odnosno trgovinski sporazum, to je ono što mene zanima i mislim da bi trebalo iskoristiti e, ovaj e, trenutak povlačenja e, Sjedinjenih država iz TTIP-a i p-a zapravo gledati se repozicionirati u zoni i ostvariti još čvršće i bliske odnose s državama poput Australije, prirodnim partnerima i E, konsolidirati te e, odnose u e, posljednje tri godine i oni su s Kinom, Japanom i Korejom potpisali sporazume o slobodnoj trgovini e, i to je nešto što svakako e, treba imati na umu, pogotovo u trenutku kad se Sjedinjene države povlače iz TTIP-a, e, pa mi možemo ući u slične pregovore sa Australijom. I molim vas da nam ukratko kažete E, kakvi su rezultati ovoga leadership foruma koji se održao u Sidniju e, između Europske unije i Australije e, koji je nedavno održan. A čitam i da Australija e, ima slična stajališta kao i mi prema Rusiji, Iranu, Ukrajini. E, dakle, e, tu se poklapamo u stajalištima. Zanima me koja, koje je stajalište Australije recimo prema Ukrajini i evo sad ću završiti Mislim da australska vlada e, ima e, e, zapravo nestabilnu većinu, većinu od samo jednog zastupnika u donjem domu. Dakle, dosta je to nestabilna koalicija u smislu parlamentarne podrške i a u Senatu su manjina. E, pa mislim da bi e, to moglo dovesti do krize. Molim vas e, odgovor. Hvala za da će ostano. 1973. godine, kada je Ujedina kraljevina ušla u tadašnju europsku ekonomsku e, zajednicu, tada je Novi Zeland smatrao da je ta e, matična zemlja, kako su oni smatrali, da ih je napustila. I u tragičnom smislu e, Brexit, odnosno referendum o Brexitu se održao u trenutku kada je Novi e, Zeland upravo bio na vrhuncu odnosa sa Europskom unijom koja je tada kao još za sada uključivala Ujedinjenu kraljevinu. Mislim da je to e, da je rezultat referenduma o Brexitu šokirao Novozelanđane i pitali se što to za njih e, znači predsjednik e, vlade English, je e, nedavno bio u Briselu i rekao je da će Novi Zeland nastaviti jako e, odnose sa 27 država članica ako bez Ujedinjene kraljevine. Ujedinjena kraljevina predstavlja 20% od ukupnih trgovinskih odnosa Europske unije i treća je po razini trgovinske razmjene. E, imaju i jake odnose s Kanadom, koja je također članica Commonwealtha. E, e, ja sam se bavio i partnerskim odnosom sa Kanadom, a sada sam izvjestitelj za sporazum e, s Novim Zelandom. Dakle, sada se pregovara i o trgovinskom sporazumu koja je druga strana tih e, sporazuma CETA s Kanadom koja je upravo potpisana. Dakle, to su jako pozitivni e, razvoji. nažalost, u mojoj zemlji neki vjeruju da će se odjedanput stvoriti jako čvrste veze e, između mnogih anglofonih zemalja u svijetu, Kanade, Južnoafričke republike, Australije, Novog Zelanda i e, Ujedinjene kraljevine. Novi Zeland je e, zemlja koja je jako udaljena i na izvanredan način sudjeluje u mnogim međunarodnim forumima kad uzmete u obzir veličinu i broj stanovnika te zemlje. A sada je e, Novi Zeland odlučio unaprijediti razinu odnosa s Europskom unijom Vjerojatno kada sve to zaživi doći će de facto do Brexita i u tom času će Ujedinjena kraljevina morati započeti sa e, pregovaranjem o e, trgovinskim odnosima. U svakom slučaju, sporazum sa Novim Zelandom, takozvani PANT, će e, unaprijediti mnoge odnose znanost, obrazovanje, razmjena podataka, vještine i znanja, kontroliranje migracijskih tokova, borba protiv terorizma. E, to su sve e, stvari u kojima želimo podijeliti iskustva s Novim Zelandom, koja je vrlo daleka zemlja geografski, ali imamo jako e, puno istog načina gledanja na ta pitanja. I e, e, ne moram ništa drugo reći nego kada sam predstavljao sporazum sa e, Novim Zelandom. Moramo se samo pitati hoće li se sporazum o slobodnoj trgovini uspjeti doista dovršiti u sljedeće dvije godine kao što smo to bili predvidjeli. Hvala Charlesu Tenoku, a sada riječ imaju govornici u ime različitih klubova zastupnika, u ime Pučana, gospodin Gurjana. Hvala lijepa. Najprije se želim, zahvaliti gospodinu Vigandu na vrlo detaljnom izlaganju. Hvala i gospodinu Tanoku na izvješću koje je sveobuhvatno. E, svi smatramo da je Novi Zeland e, prijatelj koji ima e, slična i ista mišljenja i mi jesmo iz iste obitelji iako nas dijeli pola svijeta. I e, te sličnosti i prijateljstva prerastaju u jako e, ekonomsko partnerstvo, suradnju na planu tehnologije i istraživanja. A regija Australije i Pacifika postaje novo ekonomsko središte svijeta, ima sve više investicija tamo. A Novi Zeland je naš dugoročni, dugogodišnji partner koji je u središtu svega toga. Ovaj sporazum o kojem ćemo glasati ključan je korak prema sporazumu o slobodnoj trgovini. E, znam da u ovom času sporazumi slobodnoj trgovini nisu jako popularni, međutim e, ti sporazumi zaista su e, na dobrobit gospodarstava i ljudi i to se ne može zanijekati. Drago mi je da u Europskom parlamentu postoji konsenzus među klubovima zastupnika da je nužno da se sklopi sporazum o partnerstvu između Novog Zelanda Europske unije i još više da se e, je to prvi korak ka sklapanju sporazuma o slobodnoj trgovini. Hvala sada Ana Gomeš. Hvala lijepa gospodine Vigand. Evo pitanje za vas. U kontekstu trgovinskog sporazuma, odnosno pregovora o njemu, e, i zanima me e, što je se pitanjima poput izbjegavanja e, plaćanja poreza i pitanjem financiranja terorizma. Mislim da je to nakon curenja panamskih dokumenata osobito važno e, u smislu industrije e, u Europskoj uniji, ali i u drugim dijelovima svijeta, u Australiji, a osobito u Novom Zelandu E, koji po starom britanskom nasljeđu ima taj trastovski e, sustav. E, pa, dakle, zanima me i pitam, možete li nam reći kakvi su izgledi kod e, e, ova dva partnera u smislu događaja koji se odvijaju u Azijsko-Pacifičkom području, a osobito e, u smislu jačanja moći Kine. Znam da su države u regiji dosta zabrinute u vezi toga i naravno pogotovo u smislu događanja e, vezanih u uz Sjevernu Koreju, pa i nedavnih noćnih događaja. I dakle, mislim da e, se činilo da postoji e, dosta zapravo se vjerovalo da će se uskoro dogoditi demarkacija, odnosno razgraničenje na moru. E, je li e, tako viđenje situacije i u Australiji? Hvala lijepa Ani Gomeš, a sada Javier Nart. Hvala vam predsjedatelju. Australija je e, na Južnom Pacifiku regionalna sila i ona je u tom smislu i apsolutna i potpuna, međutim čini mi se da je ugrožena strateškom nazočnošću Kine. Pogledate li e, kartu Kine i vidite li tu geografsku regiju koja se proteže i preko Tajvana i dalje e, i spretli e, E, otočja i Filipina i e, zapravo e, Kina će pokušati pristupiti središnjem Pacifiku E, koji e, je dosta koloniziran od strane Sjedinjenih država, e, Marijansko otočje, Indonezija, Palau i kad sam putovao na Kiribati ili Vanuatu, to je kondomini, donedavno bio franko-britanski i čini mi se da se utjecaj Kine, ne samo gospodarski, već recimo i u lukama prihvata e, znatno, da je znatno ojačao. Moje pitanje kakav je, kakva je pozicija australska i pozicija Europske unije u odnosu na e, ovakvo pozicioniranje Kine u strateškoj zoni Australije. Hvala vam lijepa za zelene, gospodin Sule. Hvala vam lijepa, hvala gospodinu Vigandu na prezentaciji. I ja pozdravljam poboljšanje odnosa, unapređivanje odnosa i okvirni sporazum e, između Europske unije i Australije i novi odnos sa Novim Zelandom, a to su države koje su geografski vrlo udaljene od nas, međutim E, s drugih motrišta vrlo su nam bliske, bliske su našim prioritetima e, i e, političkim stajalištima i upravo zato Evropska unija treba unapređivati te odnose. Novi okvirni sporazum i novo partnerstvo trebali bi biti dobar alat za suočavanje i rješavanje e, globalnih e, izazova i o nekima bih e, sada želio progovoriti. Dakle, neki su to od onih koje bi trebali Evropska unija, Novi Zeland i Australija zajedno rješavati. Prvo u odnosu na okoliš. Kako planirate unutar okvirnog sporazuma. Govorim sad uglavnom o Australiji. Zajedno se suočiti s klimatskim promjenama i e, za, potrebom za zaštitom bioraznolikosti, ribolovom i e, kako će to rješavati e, naše vlade. To su globalni na pitanja zaštite okoliša, ali iznimnog značaja i vjerujem da postoji prostora eh, u kojem bismo mogli postići dobru suradnju između tih dviju država i eh, Europske unije. Hvala gospodine Solea, sada James Carver. Hvala vam predsjedatelju. Govorimo li o Novom Zelandu, on će 21. rujna e, izabrati novi parlament. E, imamo kandidata e, koji je bio već e, premijer e, Novog Zelanda i e, čini se da je vjerojatno kao što se već događalo na Novom Zelandu da bi moglo doći do koalicijske vlade i ne znamo hoće li to e, ubrzati e, razgovore, odnosno pregovore s Europskom unijom ili će prioritet dobiti Ujedinjena kraljevina. I onda gospodin Buhna. Sljedeći. Hvala lijepa. Imam samo nekoliko primjedbi Dakle, sad počinjemo s pregovorima o trgovinskom sporazumu sa Australijom. E, imamo neke probleme koji se odnose na zaštitu okoliša, e, dakle sa Australijom, a, e, to se odnosi na ugljen, ali još i konkretnije na uran, a i pitanje položaja aboriđena u toj državi. Zatim, što se tiče trgovinskog e, sporazuma s Novim Zelandom, imamo brdo e, mlijeka u prahu e, u Njemačkoj i drugim evropskim državama radi pomalo čudne politike E, komisije. To je brdo koje se ne može prodati. Nitko ga ne želi kupiti, nema interesa. Dakle, uskoro ćemo e, imati i e, od, sporazum suradnji i trgovinskoj suradnji u, s Japanom, pa ćemo to pokušati prodati Japanu možda uskoro i s Novim Zelandom, e, ali Novi Zeland ima isto takvo brdo. Pa će mlijeko u prahu iz Novog Zelanda doći u Europu, naročito u e, Njemačku, pa onda biti prodavano Japanu. Je li to baš ispravan način postupanja? Hvala vam lijepa, dosta je to pitanja. E, gospodine Vigende, imate 10-15 e, minuta e, da biste odgovorili na e, što je moguće više pitanja. Izvolite. Hvala na pitanjima. Prvo ćemo se koncentrirati na dva glavna E, a više vas je koji ste o tome govorili. E, prvi okvirni sporazum, a drugo je Kina. Što se tiče e, sporazuma o slobodnoj trgovini, ti pregovori još nisu započeli, ali je puno pripremnih, pripremnih radova već poduzeto da bi se definirao budući sadržaj takvog sporazuma i e, da bi se to odrazilo u e, našem mandatu. Dakle, e, trebamo utvrditi pitanja od interesa za brzi početak e, ovih pregovora. Vjerojatno su svi svjesni da imamo vrlo e, slična stajališta o velikom broju pitanja, ali i neke osjetljive točke. Komisija sad finalizira rad na e, nacrtu odluka o sporazumu s Australijom i s Novim Zelandom i vijeće bi to trebalo e, u kolegiju usvojiti narednih tjedana, a formalno e, nakon toga započinju pregovori. Vjerujemo da bi to trebalo biti još uvijek u tijeku ove godine. Toliko mogu za sada reći. E, govorimo o okvirnom sporazumu. I ne želim ništa reći detaljnije o pitanjima trgovine, to prepuštam kolegama koje se trgovinom bave. Što se stajališta o Kini tiče, a nekoliko je kolega spomenulo dinamiku kineske nazočnosti na Pacifiku. Dakle, ta dinamika odnosi se i na gospodarske odnose. Kina je postala vodeći trgovinski partner, ali i glavni ulagač e, u ovim e, državama, državama ASEANA, ali isto tako postoje e, i tradicionalne veze s Malezijom, Tajlandom i Filipinima. Ali što se Pacifika tiče, Jasno je da se ne odnosi to toliko na trgovinu, ali koliko i na ribarstvo i e, korištenje e, ribljih i e, morskih resursa. To je nešto što je važno za pacifičke države, dakle kao suradnja s Kinom, ali postoji svijest o mogućnosti da se morski resursi vrlo brzo iscrpe. Dakle, trebalo bi odgovorno upravljati ribljim e, stokovima, odnosno resursima e, i Australija i Novi Zeland su ključni partneri upravo za takav pristup. Smatramo to primjerom zajedničkih vrijednosti e, i Australija i Novi Zeland vrlo su nam važni u smislu pozicioniranja Australije i Novog Zelanda u odnosu na spomenuta pitanja koja imaju uh, učinak, uh, ako geografski gledamo, od Dublina do uh, Tokija, istočno od Australije, pa onda do pacifičkih obala američkog kontinenta. I naravno um, to je doista ogromna regija. E, što se tiče e, općenitog gledanja na pitanje Kine, geostrateškog i geoekonomskog pristupa, mislim da to u velikoj mjeri e, se poklapa E, ali ne raspravljamo sada o politici prema Kini, već o sporazumima koji bi nam trebali omogućiti bliski u suradnju i tješnju povezanost sa Australijom i Novim Zelandom. Dakle, što se tiče drugih e, pitanja e, koja je postavio gospodin Milan Mon, želim reći da Nedavni forum, Leadership forum, eh, je eh, prošle godine eh, otvorila povjerenica Mogherini i imali smo i veliki događaj u Australiji nedavno i e, na kojem su nazočila i tri europarlamentarca e, i dobar dio e, australske vlade, što bi trebalo mobilizirati i potaknuti na akciju i mnoge nevladine čimbenike koji bi trebali djelovati na razvoju bliskih odnosa između Europske unije i Australije što ne znači da bi samo države, odnosno vlade, e, bliski surađivale, već se to odnosi na čitava društva. I e, prvi leadership forum bio je vrlo uspješan, a drugi će biti ove godine u Europi. A što se tiče Kine, Evo toliko, a mogu govoriti o Rusiji, Ukrajini i Iranu. Vi ste postavili gospodine Monto pitanje, a gospođa Gomeš je pitala e, o odnosima s Ujedinjenom kraljevinom. Mi e, smo posve suglasni e, i sa Australijom i sa Novim Zelandom u pogledu ovih pitanja. E, oni potpuno podržavaju EU stajališta e, o Rusiji i Ukrajini i vrlo blisko bliska su nam stajališta o pitanju Irana. E, konsultiramo se s Australijom osobito e, u pitanjima koja se odnose na EAF, a i s Novim Zelandom. Što se tiče Azijsko-Pacifičke regije, ali i južno-kineskog mora. Još nešto želio bih podijeliti s vama, a odnosi se na sudjelovanje Europske unije na istočnoazijskom samitu. To je najviša razina interakcije između e, država u toj regiji i dijaloga među partnerima, a do sada Europska unija nije sudjelovala. I pred sjednike Europskog vijeća u Manili u studenom e, nazočiti i predsjedati. Australija tu nije bila toliko oduševljena koliko bismo mi bili očekivali, ali računamo na punoj, punu podršku sudjelovanja Europske unije u budućem. Nekoliko vas je postavilo pitanje E, o nacionalnoj politici. E, to je uvijek delikatno pitanje. Potvrđujem da postoji vrlo mala većina e, u Australiji što zapravo rezultira time da ministri moraju često se baviti situacijom u samom parlamentu više nego pitanjima koja bi trebala rješavati e, vlada, ali e, vjerujemo da će možda biti različiti stajališta u određenim segmentima nego što bismo ih imali da su tamo laboristi na vlasti. I e, što se Novog Zelanda tiče, neću komentirati o stajalištima pojedinih e, stranaka. Vi možete, ali mi kao dužnosnici od toga se suzdržavamo. Gospođa Gomeš e, postavila je pitanje o borbi protiv terorizma i izbjegavanja plaćanja poreza. E, i financiranja terorizma. Što se tiče e, članaka dva su, e, a to je članak 9. i 37. Deveti se odnosi na borbu protiv e, terorizma, 37. posebno na pranje novca i financiranje terorizma. I strane evo čitam iz sporazuma će izbjegavati e, korištenje resursa za financiranje e, aktivnosti e, terorističkih aktivnosti kao naravno i treba provoditi borbu protiv pranja novca i drugih nelegalnih izvora zarade. E, što se tiče izbjegavanja plaćanja poreza, to kao termin nije uključeno u tekst. Međutim, ovakav tekst kako je sad formuliran omogućuje e, da se i ovo pitanje rješava i da ga se tretira kao e, kriminalnu djelatnost pokušavamo e, biti upućeni, informirani. E, ja sam svjestan o e, razgovorima o razgraničenju između Australije i Istočnog Timora. Međutim, Australci o tome i izvješćuju i koliko znam napredak koji se postiže je dobar. Gospodin Sole pitao o upravljanju e, morima i bioraznolikosti. To jest pokriveno člankom 45. o zaštiti okoliša, odnosno govori se o E, suradnji u pogledu e, zaštite okoliša i gospodin Büher, e, žao mi je što vam ne mogu dati komentar o vašem pitanju budući da nisam dovoljno upućen što se tiče tog mlijeka u prahu mogu zaključiti. Tako što ću reći da smo strateški pristupili odnosima e, s Kanadom također. E, proces je bio težak. Teško je bilo dobiti e, pun politički punu političku podršku svih dionika u procesu, ali poduzimaju se koraci u tom smjeru. Imamo i e, sad e, preokret pozitivan u e, pregovorima s Japanom. Vjerujem da će i to dalje biti uspješno. Izvijestit ćemo parlament i raditi jednako oprezno i sustavno i e, sa Australijom i Novim Zelandom. Hvala vam lijepa. Gospodine Vigand, nema drugih pitanja e, ni komentara na ovu temu. Hvala vam lijepo i e, sretno mislim da nam je strateška važnost ovog dijela svijeta svima apsolutno jasna. Kolege, možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Imamo dovoljno vremena. E, točka 8. E, promatračka emisija u Istočnom Timoru. Izvješće o toj promatračkoj emisiji 22. E, srpnja su održani izbori 2002. istočni Timor je stekao prvi neovisnost u ovom tisućljeću kao prva zemlja u ovom tisućljeću e, i zabilježen je napredak u demokraciji od tada. No, e, ima još izazova. E, dvije promatračke misije vodila je gospođa Izaskun Bilbao iz Aldeja, a delegaciju iz Europskog parlamenta je vodila gospođa Gomeš. Ona je promatrala četiri izbora na istočnom Timoru i e, molio bih e, je da nam kaže nešto o tim misijama. Izvolite, gospođo Gomeš, Hvala, predsjedavajući i kolege. Da, bilo mi je zadovoljstvo što mogu biti ondje promatrati izbore jer e, vidimo značajan napredak što se tiče postupka e, povjerenja e, stanovnika u postupak. I to je veoma lijep slučaj gdje izborne vlasti žele dati sve od sebe, žele iskoristiti e, preporuke koje im daju promatrači. Žao mi je što kolegica Izaskun Bilbao nije danas ovdje. Ona je vodila promatračku misiju Europske unije i odradila je izvrstan posao jer interakcija između naše promatračke misije i izbornih vlasti je urodila plodom jer e, bila je to e, postala istinska želja da se e, to dobro provede. To su bili drugi izbori. Uh, prvi su izbori bili prošlog ožujka. To su bili predsjednički izbori, a prije toga izbore su organizirali nacionalne vlasti eh, uz veliku potporu UN-a. No, ove godine eh, su izbore u Istočnom Timoru organizirale domaće vlasti i to je dobro proteklo. Eh, bio je visoki odaziv glasača zatim transparentan e, postupak od prebrojavanja jer znamo da je često problem prebrojavanja glasova promatrači se e, koncentriraju na sam izborni dan, a prebrojavanje se kad kad zanemari, to ovdje nije bio slučaj i proces prebrojavanja je bio transparentan od e, e, sa svakog e, glasačkog mjesta je dakle od najniže prema najvišoj nacionalnoj razini i bilo je zanimljivo jer su rezultati jer je stranka koja je bila dotad bila na vlasti izgubila za tisuću glasova. A, to nije dovedeno u pitanje jer je postupak bio toliko e, transparentan i nitko nije e, dovodio u pitanje rezultat. Nacionalna izborno povjerenstvo i tehničko tajništvo su objavljivali rezultate e, čim bi ih prebrojili i, i prikupili i objavili su ih na televiziji i ljudi su mogli vidjeti na kojoj e, razini e, se javljaju glasovi. No postoje neke stvari e, na koje smo skrenuli pozornost. To je pitanje financiranja političkih stranaka. Mora se uspostaviti ograničenje za donacije. To bi E, jer bi to dugoročno moglo ugroziti transparentnost jer imamo zemlju koja još e, izgrađuje svoje institucije i kapacitete. Onda imamo i e, naftnu industriju koja privlači mnoge strane vlogače, strane interese i mnogo je stranog novca u zemlji i tu je i pristupak pristup, pristup medijima jer tu postoji potreba za antikorupcijskim zakonom koji je u pripremi ali još nije izglasan tim zakonom bi se reklo, odnosno odredilo kako se objavljuje imovinska kartica. E, znamo da su Australaci, e, Kinezi, Indonežani, svi oni imaju e, gospodarski interes u ovom području i oni bi mogli iskriviti proces ako ne bude transparentnih postupaka i ako Zatim smo naglasili problem koji smo otkrili, a činjenicu da liste stranaka nisu dovoljno rano objavljanje, dakle nisu službeno objavljanje i to može imati posljedicu na zastupljenost e, zemalja E, zahvaljujući UN-u, Istočni Timor ima najveću zastupljenost e, žena u parlamentu, no ovo e, može pasti ako ne bude osiguranja da se liste ispravno objavljuju. I mi smo se na to osvrnuli kao na području u kojem treba malo obratiti pozornost. I primijetili smo da je bilo žive rasprave tijekom kampanje o budućnosti zemlje i strateškim opcijama. Naime, što se tiče e, održivog razvoja i vidjeli smo e, da je najveći izazov istočnog e, Timora jeste obrazovanje. Ne zbog toga što je ta zemlja ima značajnu značajan broj mladih kojima treba mogućnost veći i zbog toga što je to pravo bogatstvo zemlje jer eh, treba eh, poraditi i na pismenosti stanovništva i htjela bih eh, još na kraju dodati da smo imali dobru suradnju s našom dugoročnom e, misijom ondje i e, kolega iz Oskuni je okupila izvrstan tim na Istočnom Timoru, no htjela bih ovu priliku iskoristiti da e, iz, kažem da sam zabrinuta za područje kojem treba potpora EU-a, dakle EU-a u cijelosti, a to je područje pravosuđa, to je povezano sa pismenošću i, službenim jezikom koji je portugalski i, e, to je već poprimilo dramatične razmjere e, u pravosudnom sustavu jer postoji sud, sudski e, postupak gdje osoba kineskog podrijetla je osuđena. Poznajem taj slučaj jer sam pročitala optužbe. I jezik na kojem je to sročeno, dakle taj portugalski na kojem je presuda sročena je iznimno loš i ja moram reći da ne mogu e, nikom e, savjetovati, nikome da ide na istočni Timor e, dok se ne popravi učinkovitost sudskog pravosudnog sustava to je područje koje se mora unaprijediti. Nije to mišljenje mene kao pripadnika bivše kolonijalne kolonijalnog gospodara. Ne, to je nešto čime se EU mora pozabaviti i to je hitno. Jer to je pokazao i ove ovaj slučaje eh, o kojem sam govorila. Hvala lijepa. Hvala Ana Gomes na izvješću e, o Istočnom Timoru. Koliko imamo govornika? E, prvi je, s obzirom da EPP ne želi, častenak e, iz EKR-a. Hvala. Čestitam, Ani, dobro poznaješ Istočni Timor poznata se osoba na istočnom Timoru. često nas e, bolje poznaju u nekim dalekim zemljama nego kod kuće. Pogledao sam rezultate u postocima e, e, i vidim da je glavna stranka izgubila za jedno mjesto i to je tjesan rezultat i divno je što nema mm, optužbi i pritužbi na tako tjesan rezultat i prebrojavanje jer u mojoj zemlji bi se bar tražilo da se nekoliko puta prebroji glasovi. Ja sam eh, ja bih eh, htio otići na istočni Timor eh, jer sam 1999. E, govorio o istočnom Timoru u ovom parlamentu. Što je sa unutrašnjošću e, i glasovanjem o unutrašnjosti zemlje? kako se odvijalo prebrojavanje glasova u unutrašnjosti, da li su se e, glasovi nosili u velike centre i ta ondje su se prebrojavali glasovi. Kako je to izgledalo, kako je to bilo organizirano. E, hvala Charlesu Tenoku, Javier Nart. Bio sam na misiji i moram reći da je ova analiza savršena i vrlo precizna. I e, naravno e, korupcija postoji, a nije uravnotežen niti e, sustav pravosuđa i politika je pod hegemonijom starih heroja i politika e, Timora čini se e, otprilike podsjeća na sveto trojstvo i svi oni koji su sad u oporbi su zapravo bili fretilin prije toga i mislim da se tamo odvija jedna drama, jedan doduše privid demokracije, e, čini se kao da aparat postoji e, i da postoji e, i neka neovisnost medija i da nema pretjerano puno nasilja. Međutim, to je jedno strukturirano društvo. U, slučaju e, e, Kenije e, nemamo baš uspostavljene strukture, imamo između dva plemena od Inginog i Kenijatinog strahovitu podjelu. E, dakle, kad gledamo kakav je izborni e, sustav, onda treba pogledati i kakva je e, struktura društva. Na istočnom Timoru postoji integrirano društvo i mislim da je to nešto što čini ogromnu razliku. Hvala gospodine Nart. imali kolega koje bi nešto još htjela dodati? Nema. Ana, izvolite, odgovorite da. Postoji e, razlika u odnosu na prošlost. E, e, cijeli teritorij je sada elektrificiran i to je predivno. Evo, kad pogledate nakon e, desetljeća e, kolonizacije od strane Portugala i, nakon indonežanske okupacije, dakle u posljednje tri godine zemlja je elektrificirana i to je e, zaista promijenilo situaciju. je postoji internet, sustav djeluje ne samo preko interneta jer imaju i, pomoćni sustav e, za brojanje glasova, no to je sve skupa djelovalo vrlo brzo i cijeli je postupak bio učinkovit, ljudi su imali povjerenja, nije bilo nasilja i rezultat je i bilo je indik komunikacija, da je gospodin Gužmao bio šokiran. Mi smo ga susreli dan prije izbora i njegova stranka je vodila. On je znao da je to samo preliminarni rezultat i sigurna sam da je ostao šokiran krajnjim rezultatom, no e, prebrojavanja nije bilo jer ljudi su bili sigurni da je proces bio toliko transparentan, stalno su to pratili na televizijskom prijenosu i na nacionalnoj razini su mogli shvatiti da je razlika bila minimalna i da na kraju ovo nije eh, bilo potrebno prebrojavanje. Dakle, sa da omogućuje e, formiranje nove vlade. Ona još nije oformljena jer postoji taj institucionalni e, postav koji je kolega Nart objasnio. Postoji rasprava među strankama. Treba upamtiti da prije e, vlada je bila Vođen kolega Gužmao je bio samo ministar razvoja i bio je u koaliciji sa fratelinima u praksi. A sada stranka otpora je pobjedila i moraju sklopiti sporazumo. i ne isključujem da će opet biti koalicija ili ne. Vidjet ćemo što će biti. No sve se događa vrlo mirno i ljudi e, nisu tjeskobni zbog činjenice da nove vlade još nema. I nije bilo nasilja kao što je Javier naglasio i to je značajno jer je to rezultat činjenice raspodjele zemlja se još suočava recimo sa problemom distribucije i redistribucije bogatstava. No, nije bilo nasilja i bogatstvo se malo raspodijelilo i nasilna situacija iz 2007. se nije ponovila i to je veliki uspjeh. To ne znači da e, im ne treba potpora. E, ja smatram da Evropska unija treba dati potporu e, u područjima e, koji e, omogućuju funkcioniranje demokracije. E, već sam naglasila pravosudni sustav i još jednom ga naglašavam. Ne može biti pravog razvoja i ulaganja bez čvrstog pravosudnog sustava koji ima povjerenje i stranaca i državljana Istočnog Timora. Thank Hvala. Nema daljnjih komentara. Onda prelazimo na točku broj 8. Izvješće o, o sastanku na vrhu o Zapadnom Balkanu 2017. u Trstu sa gospođom Mikele Giacomelli. Rečeno mi je da E, što smo uranili deset minuta. Talijanska delegacija je ovdje stiže, pa možemo pričekati e, koju minutu stižu za trenutak. Right, dear colleagues, ladies and gentlemen. It... Drage kolege, 20, 11.25 je sada. Imamo sat vremena za sljedeću točku dnevnog reda. Pozdravljam veleposlanika Mikelea Giacomelia. On je posebni izaslanik talijanskog ministarstva vanjskih poslova. Kolege, podsjećam vas da e, smo sada ipak počeli sa sastankom. Charles, ja nam molim vas, e, ja znam da vam je istočni timor vrlo važan, ali sada moramo razmišljati o Zapadnom Balkanu. Veleposlanik Giacomelli je posebni izaslanik za berlinski proces talijanske vlade. 12. srpnja Italija bila je domaćin sastanku na vrhu Trstu na kojem su bile šest zemalja Zapadnog Balkana, šest zemalja Europske unije, visoka predstavnica kao povjerenici Han i Razgovarali smo i često razgovaramo o Zapadnom Balkanu na sastancima ovog odbora. Svjesni smo činjenice da te države prolaze kroz težak proces e, transformacije i moramo e, zajedno raditi u toj regiji. Europski parlament podržavao je berlinski proces kao dio djelovanja za europsku budućnost na Zapadnom e, Balkanu i e, to je nešto što je vrijedno za suradnju i za stvarni napredak u gospodarstvu. Parlamentarni je nadzor vrlo važan. Smatramo da je parlament nadzor nad berlinskim procesu zaista ključan i predstavlja dodanu vrijednost koja će omogućiti stabilnost i blagostanje u E, moguće budućim državama članicama Europske unije. Po pitanju proširenja daju se ovdje mnoge inicijative za povezivanje infrastruktura, gospodarstava i ljudi. Osim toga želim naglasiti e, dimenzije koje su se na ovom sastanku na vrhu odnosili e, na e, mlade i na građansko društvo i socijalni forum. Osim toga, zastupnik Calsaldo je e, predvodio i zaslanstvo Europskog parlamenta na forumu mladih. Predajem sada riječ veleposlaniku Giacomeliju, a sljedeći će se sastanak na vrhu berlinskog procesa održati sljedeće godine u Londonu. Gospodine predsjedniče, uvaženi europski zastupnici, hvala vam e, što ste mi dali priliku da u ovom e, okviru vas izvijestim o rezultatima sastanku na vrhu u Trstu. To je četvrti berlinski i e, sastanak u okviru berlinskog e, procesa. Dakle, to su sastanci na vrhu Zapadnog Balkana. Najprije ću govoriti o strukturi i sudjelovanju u sastanku na vrhu. Na sastanku na vrhu bila su četiri e, događanja visoke razine i četiri dodatna događanja. Ona na visokoj razini, sastanak šefova vlada, paralelno ministara vanjskih poslova, radni doručak ministara gospodarstva te sastanak ministara prometa Zapadnog Balkana zajedno sa e, predstavnicima iste branše iz Europske komisije i ministra prometa Europske unije. Osim toga, sudjelovali su Austrija, Hrvatska, Francuska, Njemačka, E, e, Ujedinjeni e, Kraljevina, Slovenija i Italija. Zatim šest zemalja Zapadnog Balkana, Europska služba za vanjsko djelovanje, pa Europska komisija, zatim Europska banka za obnovu i razvoj, Banka Vijeća Europe, Svjetska banka. Osim e, toga, tu su bili i regionalni vijeće za suradnju, europska inicijativa, regionalna inicijativa za borbu protiv korupcije, energetska unija i regionalni ured za suradnju. Održan je i radni ručak gdje se govorilo o rezultatima ministarskih e, sastanaka, a isto tako i e, dodatnih e, sastanaka. Četiri dodatna sastanka bili su biznis forum posučen financijskim i nefinancijskim instrumentima za razvoj malih i srednjih poduzeća. Oko 350 talijanskih i balkanskih poduzeća je na njemu sudjelovalo. Međunarodne financijske institucije i institucije srednjih posredničke kategorije. Zatim govorilo se o borbi protiv korupcije sa tijelima za borbu protiv korupcije zapadnih e, Zapadnog Balkana pod predsjedanjem talijanskog tijela Anaka za tu temu i e, oni su načinili priopćenje koje se može e, prečitati u privitku cijelog foruma. Nadalje održao se forum mladih na kojem je sudjelovao značajan broj mladih studenata i govorilo se o potrebi pristupa država Zapadnog Balkana programu Erasmusu+ a europski zastupnik će o tome govoriti. Zatim bio je tu i forum o civilnom društvu koji je održan dan ranije 11. srpnja te 12. srpnja je tamo održan dijalog na političkoj razini. Govorili su ministri vanjskih poslova Italije, Albanije, bivše Jugoslavijske republike Makedonije, e, zatim e, Kosova i e, povjerenik Han. Sada nekoliko riječi o rezultatima. Priopćenje talijanskog predsjedništva htjelo je govoriti o ključnim elementima sastanka na vrhu, njegovih konkretnih i opipljivih rezultata koje može primijetiti javnost. Samo nekoliko najvažnijih među njima. Europska komisija najavila je konsistentan financijski paket koji će biti posvećen sljedećim inicijativima. Sedam novih projekata infrastrukture i energetike u iznosu od 194 milijuna eura. Aktivnosti tehničke pomoći za izradu kasnijih projekata i to u iznosu od 37,7 milijuna eura. Financiranje malih i srednjih poduzeća putem instrumenta Western Balkans Enterprise Development u iznosu 40 milijuna eura. Drugo, vrlo je važno potpisivanje sporazuma o E, zajednici o prometu koji je bio zaključak dugih pregovora. Na sastanku na vrhu izrazio se žaljenje da Bosna i Hercegovina nije mogla potpisati i nada se da će to učiniti brzo. Još uvijek treba riješiti pitanje gdje će biti sjedište tog tajništva i e, nadamo se da će se postići dogovor među državama Zapadnog Balkana da se u regiji nađe mjesto za sjedište. Treće, ekonomsko e, i regionalno integriranje e, na kojem su sudjelovali ministri Zapadnog Balkana koji su se odlučili za višegodišnji financijski plan za ekonomski razvoj u regiji na taj način u e, potpunosti da e, se iskoristi potencijal tržišta sa 20 milijuna ljudi. A u Draču će se održati, održao se člana sastanak u dakle, Draču u Albaniji 26. ovog mjeseca. Na talijansku inicijativu, i to je četvrto, radilo se na planu za borbu protiv korupcije. Jer taj degenerativni problem je nešto s čime se trebaju pozabaviti e, države Zapadnog Balkana. Peto, razvoj privatnog e, u poduzetništva, naročiti naglasak na mala i srednja poduzeća. Kao što je ranije rečeno, organiziran je poslovni forum, a u Trstu se također e, se vidjelo i to da su se inaugurirale e, tajništvo zapadno-balkanske trgovačke komore. I e, isto tako radi se, na tome rade 30 e, javnih dužnosnika sa Zapadnog Balkana. Politički rezultati ne mogu se mjeriti tako kao financijski, ali su i jednako važni, jer se na ovom sastanku odlučilo da će se pratiti e, države Zapadnog Balkana na putovima europskih integracija govorilo se o europskoj perspektivi Zapadnog Balkana u skladu sa e, zaključcima Europskog vijeća održanog 9. ožujka ove godine. Ostavljena su im otvorena vrata. Na Trstu se također radilo na dobroj dinamici suradnje među državama Zapadnog Balkana. Tražilo se na razvoju dobrosusjedskih odnosa i da to ne bude nešto samo na razini izjava. E, sutra će e, se u Briselu upravo održati ponovni dijalog između Prištine i Beograda, što je samo dokaz e, da se konkretiziraju rezultati tog sastanka na vrhu. Treba također rješavati, rečeno je, na unutarnje krize u nekim zemljama a situacija u Albaniji koju predsjednik McAllister dobro poznaje, kao i krize u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Tu je došlo do sve veće zrelosti u pristupu. E, mogli bismo ovdje govoriti o tršćanskom duhu u tome da se ide naprijed i da se prebrode sporovi iz prošlosti. Ministar vanjskih poslova Italije Alfano je e, govorio o rezultatu tog sastanka na vrhu prilikom sastanaka šef održava vlada kao i u drugim kontekstima. Dakle, prvi koncept o kojem je govorio je jedinstvo ciljeva, zatim e, e, to da svi žele europsko ujedinjenje, zatim premošćivanje prepreka i četvrta ambicija da se gleda prema naprijed te da se za cijele rane iz prošlosti. Ne smijemo zanemariti pitanja borbe protiv terorizma, ekstremizma, radikalizacije kao i organiziranog kriminala i to uz zajednički angažman za veću suradnju uz korištenje instrumenta koji stoje na raspolaganju. Radi se o tome da se to itekako osjetila potreba za to i prilikom nedavnih dramatičnih e, događaja. I znamo da se radi o izazovu koji vrijedi za cijeli kontinent i zato ga kao takvog treba i e, tako treba pristupiti. Što se tiče budućih sastanaka, predsjedavat će nakon nas Ujedinjena kraljevina koju želimo puno uspjeha a istovremeno sve više ovo u regionalnim rukama, to smo vidjeli prilikom pripreme sastanka na vrhu Trstu. Održali su se u pripremnoj fazi mnogobrojni sastanci, a isto će biti i nakon ovog sastanka u sljedećim mjesecima. Sastanci na vrhu Zapadnog Balkana nastavit će se i u budućnosti jer to odgovara onome što traže države Zapadnog Balkana, trebaju imati instrument sa konkretnim rezultatima, a to je također i u interesu Europske unije da e, se ovdje mogu rješavati mnoga pitanja od strateške važnosti. Proces sastanaka na vrhu u prošlosti se pokazao važnim instrumentom kako bi se usvojila, e, uključile u integracija država zapadnog Malkana. Kako će izgledati e, daljnja e, situacija ne mogu vam puno reći jer će to u mogome osjeti u budućem predsjedništvu. Ali podsjećat ću vas na e, neke događanja dogovorene u Trstu, a održat će se u sljedećih nekoliko mjeseci. Sastanak na vrhu o informacijskim tehnologijama, zatim znanstvena konferencija koja bi trebala rezultirati e, zakladom o, e, znanstvenom zakladom za Zapadni Balkan. I e, zaključno želim zahvaliti kolegama iz Europske komisije i iz EFCA jer smo izvrsno surađivali kako na institucionalnoj razini, a isto tako smo imali i E, dobru osobnu suradnju. Hvala svima na pozornosti i naravno spreman sam odgovoriti na sva vaša pitanja. E, hvala vam, veleposlaniče Giacomelli. Zapadni e, Balkan je vjerojatno onaj dio svijeta gdje se za koju se najviše zanimaju kolege, članovi ovog odbora. E, mnogi sudjeluju o tome, imamo puno tijela koji se bave tim pitanjima i vrlo su aktivne u zemljama Zapadnog Balkana. Ne čudi dakle da se devetoro kolega javlja da uzmu riječ. E, oni će riječ i dobiti, međutim za početak dopustite mi da e, se organiziramo. Dakle, najprije nekoliko komentara i kada vi kažete da je dovoljno, onda ćemo zaključiti s prvim krugom pitanja, a ostalo ćemo ostaviti za drugi krug pitanja. Pa riječi s moje strane, nakon sastanka na vrhu u Trstu, jako sam pažljivo pratio kako su se stvari tamo događale i zanima me kako biste vi odgovorili na kritiku da berlinski proces previše pozornosti posvećuje na povezanost na planu infrastrukture, a manje na digitalne aspekte, recimo ukidanje e, roaminga i e, slično. Možda bi se nam o tome mogli reći par riječi. I nakon toga imam dvije konkretne e, primjedbe govorite o tome da Bosna i Hercegovina još nije potpisala sporazum o prometu. Kada mislite da će Sarajevo biti spremno to učiniti? A drugo pitanje, što mislite o rezervama što je Kosovo izrazilo o regionalnoj ekonomskoj uniji? Jer se oni boje da će izgubiti prihode od carina. Jesu li predstavnici Kosova o tome govorili u Trstu? Možda biste vi mogli nešto više reći i o tome kada će Kosovo biti u stanju formirati vladu. Čak i najveći prijatelji Kosova pomalo gube strpljenje. Ovo su dakle moja pitanja, sada im riječ kolegi Predi u ime Europske puške stranke. Puno hvala na ovom izlaganju gospodine Giacomelli. Kao što je rekao predsjednik našeg odbora, mi uvelike podupiremo berlinski proces o Zapadnom Balkanu. Naravno, drago nam je da su u Trstu poduzeti konkretni koraci da se te države približe Europskoj uniji, te da se radilo i na rasporedu regionalne integracije Zapadnog Balkana. Što se pak tiče sastanka u Draču u Albaniji, to je također pozitivni korak jer se tamo govorilo o e, načinu i programu veće ekonomske suradnje u regiji. Jedna primjedba. Mislim da moramo vrlo jasno objasniti da je projekt ekonomske regionalne integracije da to ne predstavlja alternativu za ulazak u Europsku uniju. Radi se o pripremi za to, dakle to je priprema, a ne alternativa. Naglašavam to jer je mnogo ljudi u regiji počelo smatrati da e, se počelo ovdje razmišljati o alternativi te da neće doći do integracije za razliku onog što je rečeno 2014. godine. A druga stvar vezana za Bosnu i Hercegovinu, nažalost, to je bila i jedina država iz regije koja nije bila u mogućnosti potpisati sporazum o e, e, prometnoj uniji, što je rezultiralo toga da povjerenica Bulc nije otišla u tu zemlju i e, na taj način Bosna i Hercegovina neće dobiti financiranje o kojem je bilo odlučeno u Trstu za e, četiri važna projekta. A to je zbog e, opozicije koja dolazi iz e, Republike Srpske, dakle Banja Luke, koja želi da državu zastupa na pregovorima o prometu ne samo ministar prometa države, već i ministri prometa entiteta. To je glupo da se značajno financiranje za mnoge projekte izgubi zbog ovakvih ambicija koje nisu s razlogom. Ta zemlja ne može govoriti s tri glasa. To, to je čudno. Zanimalo bi me da li je nakon sastanka u Trstu došlo do nekih novih napora ili ćemo čekati da sljedeće godine čujemo na sastanku da umeđu vremenu Bosna nije u to ušla. Gospodine predsjedniče, hoće li se nešto napraviti? Hoće li se ili čekamo jednostavno sljedeći sastanak? Sljedeći sastanak je u Londonu. Ovo nas lijepo. Hvala lijepa. Sve je dulji popis govornika. Molim me ograničite se na tri minute. Gospodin Fleckenstein, izvolite. Predsjedavajući, možda mi treba manje vremena. E, slažem se sa predstavljanjem uspjeha u Trijestu. Tu se e, spominje nešto općenito, već se navode konkretni koreci. No, htio bih nešto reći na tragu kolege Prede. Ja se slažem, e, to je dobra nadopuna i, e, i dobra pratnja e, integracijskog postupka. I stoga bih eh, rado eh, još od komisije eh, i od vječa čuo što bi htjeli učiniti što se događa sa integracijskim postupkom, kada će biti otvoreni pregovori s Albanijom. Htio bih znati neka, što je pitao kolega Mek kad mislite da će se nešto u Bosni dogoditi već e, kada će e, komisija e, nešto učiniti kako bi pokrenula ovaj proces. Imam dojam da odlazimo u partnerske zemlje na Balkanu i kažem im što treba učiniti, a da im ne učinimo dovoljno, da im pomognemo da to provedu. Jer prošlih 10-20 ehm, godina vidjeli smo da od nekih zemalja ne možemo e, previše očekivati. Rekli ste da se duh e, Trsta dobro i pozitivno odradio na Albaniju. To sam propustio što se to dogodilo da možemo zahvaliti procesu iz Trsta. Hvala lijepo. Hvala Knutu Fleckensteinu. Hvala lijepa. Sada gospodin Hvala lijepa. Ja sam izvjestitelj za Crnu Goru i sljedeći put kad pođem tamo provjerit ću e, novu željezničku vezu s Beogradom, postoji noćni vlak, pa ću vidjeti, a to je postojalo navodno i u jugoslavenskim vremenima. A što se e, tiče dva ili tri glasa, e, ja mislim da recimo e, bismo sad već mogli e, na to naviknuti recimo s valoncima i tako dalje. Prema tome, pitanje koje postavljam je zapravo duboko političko. Potpuno se slažem da postoji opasnost da e, je berlinski proces zapravo način udaljavanja ili parkiranja tih e, država na neko mjesto koje je udaljeno od procesa pristupanja Europskoj uniji. Ali e, oni žele recimo i bilateralne odnose s Briselom, ali i jačanje regionalne suradnje i E, iz povijesnih razloga ne razgovaraju s, e, sa susjedima i tako dalje. Vrlo je to e, teško i osjetljivo. Ja vam ne mogu reći o kome se radi, ali postavljeno mi je pitanje, odnosno zahtjev da lobiram u e, ime Ujedinjene kraljevine da summit bude u Londonu. I kad sam e, o tome razgovarao sa službom za vanjsko djelovanje na ljudima na višoj razini, e, rekli su mi da s obzirom na aktiviranje članka 50, sad organiziranje samita za berlinski proces možda nije najprimjerenije. A onda sam se začudio kad je to gotovo bez komentara u medijima objavljeno i najavljeno, a ne znam je li se tu dogodio konsenzus ili je to rezultat neke žustre debate između e, ministara vanjskih poslova da se to dogodi u Londonu bez obzira na članak 50. William Haig, nekadašnji e, ministar vanjskih poslova je vrlo snažno želio afirmirati ulogu e, Ujedinjene kraljevine u regiji e, i to je dio njegovog nasljeđa i e, Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjene kraljevine još uvijek ide tim tragom. Dakle, Ujedinjena kraljevina bi željela sudjelovati i to vrlo snažno u programima u kojim, koje predvodi Evropska unija. Naravno da London ima i dobre e, veze i povezanost, e, međutim e, Trst je isto, u Trstu se također iskazalo da bi London trebao odigrati ulogu. Upravo sam se suglasio s veleposlanikom Jackom Melijem da ćemo imati još dva govornika, pa onda idu odgovori, pa sljedeći krug. Salde, gospodin Vajglov. Veleposlaniče, čestitam na organiziranju te velike značajne konferencije koja se održala u Trstu. Ja sam četiri godine života prove u Trstu, to je divan grad. Ne samo zbog svoje prošlosti, nego nadam se da će biti tako e, važna i za budućnost. Međutim, sada ću preći na slovenski jezik koji znam da vi e, pomalo i razumijete. E, ta summit bil pomemben predvsem zato, ker je reafirmiral interes Evropske unije za to, kar se dogaja na Zahodnem Balkanu in širšem. Da, dakle, ovaj samit za Zapadni Balkan bio je vrlo značajan i e, moram reći da države koje se nalaze e, dakle, na tom zapadnom Balkanu Mnogo je pozitivnog napravljeno na pitanju suradnje kako ekonomske, tako i političke, pa ću to pohvaliti. U ovom kratkom e, par riječi govorit ću o e, političkim pitanjima koje su povezane sa poviješću te regije. Ljudi dolaze i konstruktivni su na konferencijama i sastancima. Međutim, čim se vrate kućama, ponovno dođe do polemike među pojedinim državama. To se upravo dogodilo nakon sastanka u Trstu. Moramo naći načina da interveniramo po pitanju takve retorike o e, koje se odnosi na povijest između pitanja vezanih za drugi svjetski rat između Hrvata i Srba. Čak i, jučer smo eto čuli e, mnoge stvari koje nisu bile u pozitivnom tonu, a čak i prijetnje koje Beograd izražava u odnosu na Makedoniju. Tu je i pitanje Kosova te kandidatura Kosova za to da uđe u UNESCO. Radi se sve o čitavom nizu pitanja gdje e, bi e, Europa stvarno trebala e, povesti računa o tome. To nije nešto tek folklorno pitanje, jer o tome ovisi o tome kako će izgledati budućnost Zapadnog Balkana i još će doći do dezintegracije. A sad, gospođa Lunaček, izvjestiteljica za Kosovo. Hvala predsjedavajući. I moje ime, ime zelenih, eh, bih eh, izrazila eh, čestitku što se ova konferencija održala u ovom okviru i ovom kontekstu jer je važan nastavak berlinskog procesa. No, to se ne smije smatrati zamjenom za integracijski postupak e, i to su rekle moje kolege prije mene. Ja to još naglašavam. E, kolega Giacomo ili nekoliko pitanja. Pitanje je održivo, e, održivi razvoj hidroenergije rijeka u Albaniji je pod taknula raspravu o tome nove e, direktive e, za e, razvoj hidroenergije trebaju predvidjeti i sudjelovanje okolišnih udruga i organizacija. Zatim javljaju se strahovi da ne ide sve onako kako bi trebalo ići i kako riješiti ove probleme. No vidim da E, ovdje je problem e, da je granica između Srbije i Kosova nejasna. Srbija osporava granicu i to izaziva e, diskusiju. Dalja točka u u deklaraciji stoji da članice pozdravljaju rješavanje e, bilateralnih otvorenih pitanja i da e, na tome e, rade. Je li tu postignut napredak? Jer tu ima dosta otvorenih bilateralnih pitanja, recimo Slovenija, Hrvatska, Bosna, Srbija, Crna Gora i slično. I razgovarali smo prije sastanka je li predviđeno da se na idućem sastanku na vrhu uključe i parlamentarci, dakle članovi ovog doma. Idući sastanak na vrhu u Londonu, gospodine Tenok, shvaćam vas, ali ja ne smatram da je to dobar znak ili signal ako se to udržava u zemlji koja kani napustiti Europsku uniju. E, Postaja je dogovar e, šest balkanskih zemalja da se takvi e, sastanci na vrhu održavaju ipak u regiji. Ne smatram da je smisleno da se to održava u Velikoj Britaniji. Hvala lijepa. Hvala Ulrike je Pitanje održavanje Londonu je odlučeno. Dakle, imamo razna stajališta, ali nećemo u tome u detalje. Veleposlaniče. Imamo još nekih e, pola sata, pa vas molim 15 e, minuta za odgovore, pa drugi krug. Hvala vam e, lijepa. E, nadam se e, da predsjedatelj i članovi parlamenta ne precjenjuju moje sposobnosti što se tiče napretka situacije u cijelom području Zapadnom Balkana, budući da ima nekih pitanja koja više spadaju u nadležnost Europske komisije nego u onu predsjedatelja procesa za Zapadni Balkan ali potrudit ću se odgovoriti na sva pitanja koja sam dobio. Prvo ste spomenuli značaj e, infrastrukture, fizičke infrastrukture. To jest doista važno. Pogledate li koliko e, se putuje iz jedne države u drugu, a želite e, integrirati tržišta tih država, ali i povezati ljude koji putuju iz jedne države u drugu, doista trebate infrastrukturu. S vama se međutim slažem da trebamo prijeći s fizičke infrastrukture, dakle cesta i e, dalekoveda i tako dalje, na digitalnu infrastrukturu e, i e, dakle imat ćemo to o informacijskim tehnologijama i govoriti o sadržaju. Apeliralo se snažno i u Trstu i od strane više država da se taj summit, e, e, dakle na tu temu održi iduće e, godine, da se otklone barijere u digitalnom svijetu i RCC je dobio zadaću višegodišnjeg akcijskog plana, dakle recimo smanjivanje barijera u roamingu i tako dalje is uh, the, proces zapadnog Balkana je proces koji, treba, koji se treba dopunjavati e, s procesom pregovora o proširenju Europske unije. Dakle, to nije nadomjestak za isti, nego je e, sad format malo neobičniji možda, ali e, radi se samo o dopunskom e, elementu. Kad će se Sarajevo pristupiti, dobro je pitanje. Odgovorit ću dakle sada na pitanje što ga je postavio zastupnik Preda iz e, Rumunjske. On je postavio pitanje o e, tome da je Bosna i Hercegovina sada e, zapravo sada gubi četiri značajna projekta značajna za svoj razvoj. I sada to shvaćaju, ali su interna politička pitanja ta koja su e, važnija od e, pametnog postupanja. U regiji e, se sada pokušava utjecati na različite dionake u regiji. Mislim da je to jedini način da se radi na taj način kako bi vlasti federacije odnosno te države shvatili da trebaju promijeniti stav. Vraćam se sada na pitanje o Albaniji. Što se je promijenilo u Albaniji? Dakle, tamo je došlo do zastoja e, i onda je parlament opet počeo raditi i dakle do toga nije došlo zahvaljujući sastanku na vrhu Trstu. Ali dio je toga svejedno. Kada se ljudi sastanu i sastanu se s e, kancelarkom francuskim predsjednikom, italijanskim ministrom i tako dalje, onda e, dolazi do određene vrste pritiska kao i moralnog uvjeravanja o tome da trebaju promijeniti stav, da trebaju početi raditi drugačije. Mislim da je to rezultat i onoga što je i Europski parlament napravio kada je otišao na lice mjesta u jednom teškom kontekstu. Berlinski proces nije univerzalni lijek kojim će se svijet promijeniti. Međutim, to je samo još jedan dodatni element kojem se vrši pritisak i olakšavaju stvari. Što se tiče Crne Gore, razumijem da u regiji ima država koje idu različitom brzinom, imaju različitu razinu integriranosti to je posve jasno. Također je jasno da će e, država kandidatkinja biti procijenjena prema svojim kapacitetima, sposobnostima i zaslugama. Dakle, to ništa ne oduzima na važnosti suradnji e, ovih država koje e, moraju gledati da se što bolje i više integriraju. Što se tiče regionalnog gospodarskog područja, mislim da to je važno. E, postoji problem e, razumijevanja onoga što je zapravo cilj i svrha ove inicijative. Mislim da je potrajalo neko vrijeme da države e, Zapadnog Balkana također razumiju o čemu se tu radi, ali Europska komisija silno se potrudila, ne bi li to objasnila i predočila svoje ciljeve i mislim da sad svi to razumiju da nema u tom smislu važnijih problema. Što se tiče Ujedinjene kraljevine, eh, da kandidirali su se za to, bila je rasprava i nitko se formalno nije suprotstavio od drugih sudionika, dakle prihvaćeno je to predsjedanje Ujedinjene kraljevine, te će e, najvjerojatnije u Londonu Ujedinjenoj kraljevini biti održan sljedeći summit. To je e, odluka koja je donesena. To nije više predmet rasprave. Dakle, neće se o tome više raspravljati. E, element na koji skrećem pozornost jeste da nema formalnog mehanizma koji bi odlučio o sljedećem predsjedanju. Čitava je e, struktura donekli neformalna u na način da nije to propisano e, niti imamo sporazum o tome kako, na čemu se točno telje, temelji taj proces. Dakle, radi se o dijalogu između sudionika i rješenju e, koje ne mora biti potpuno usuglašeno, nego barem imati neki zajednički nazivnik. Što se tiče bivše Jugoslavenske republike Makedonije, Dakle, bio je, postojao problem između Srbije i Makedonije i Mislim da je na Tršanskom samitu se otvorila mogućnost e, za e, suradnju i financiranje ovog koridora će svakako e, biti vrlo značajno za Makedoniju pa oni to i naglašavaju i naglašava se u samom e, procesu koji e, je bio pripremi e, Trsta. Što se tiče Europskog parlamenta, on može dati dodanu vrijednost. Za sad se radi o međuvladinom procesu, ali i članovi Europskog parlamenta sudjelovali su u nekim eh, događajima koji se odnose na civilno društvo. Smatrali Europski parlament eh, da je dobro eh, dakle dana zoče i dalje na nekim sastancima osobno s parlamentarcima odnosno da europarlamentarci budu na tim samitima o tome treba razgovarati sa sljedećim predsjedateljstvom. Još je tu i pitanje Kosova. Ne mogu odgovoriti na to pitanje, ne mogu e, predviđati. Hvala e, veleposlaniče, a imamo 25 minuta otprilike. Molim e, kolege dvije do tri minute. Gospođa Šujica, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju, hvala lijepa gospodine Đakomeli na opširnom debriefingu o samitu u Trstu. E, imam tri pitanja. Prvo se odnosi na bilateralna pitanja, već spomenuta od strane gospodina Vajgla. Od e, Bečkog samita 2015. Jedna, jedan od glavnih ciljeva bilo je e, rješavanje i napredak na rješavanju bilateralnih pitanja, dakle i to e, značajnijih e, takvih pitanja, uzimajući u obzir e, da se treba nadići nedostatak političke volje. Druga tema i drugo pitanje koje imamo odnosi se na regionalnu suradnju. Spomenuli ste sedam projekata povezivanja, e, dakle od prilike 500 milijuna eura koje bi generirali radna mjesta u e, regiji i dali zamah ekonomiji. No, e, ja imam određenih dvojbi koje se odnose e, na uspostavu regionalnog gospodarskog područja na Zapadnom Balkanu. E, podržavam pristupanje ovih e, država i financiranje koje Evropska unija želi izvršiti u toj regiji. E, mislimo da zajedničko tržište na neki način obnavlja Jugoslaviju, iako Evropska komisija tvrdi suprotno. Osim navedenog, znate to i svi, postoji i drugi očiti problem. Bosna i Hercegovina još uvijek nije poslala, priznala Kosovo kao neovisnu državu, pa onda je vrlo e, neizgledno da bi imali zajedničko tržište. Što vi mislite o takvom tržištu? Smatrate li da je to nadomjestak za pristupanje Europskoj uniji, iako ste taj odgovor već dali, ili smatrate da bi stvaranje zajedničkog tržišta e, bilo nešto što e, bi doista ojačalo i prisutnost Europske unije u tim državama. Dakle, ovo je sad bilo moje mišljenje. E, mislim da treba svakako e, naći mehanizme koji bi ubrzali proces pristupanja tih država Europskoj uniji. Međutim, postoje određene kontroverze i različita mišljenja i e, na terenu unutar ovih šest država e, o e, regionalnoj gospodarskoj suradnji. Hvala Dubravka. E, zatim gospođa Del Monte. Dobar dan svima. Htjela bih e, se osvrnuti na način na koji se održavaju ovi sastanci na vrhu, jer kao što ste rekli i dalje se radi na međuvladinom tipu sastanaka. I ja sam iz pokrajine Friuli Venecija Đulija, a glavni grad te pokrajine i jest Trst upravo. I šteta što u tom svojstvu ta pokrajina nije mogla sudjelovati na sastanku na vrhu, iako sam se ja jako trudila, međutim kao što znate do toga nije došlo. Dakle, nije se moglo sudjelovati na forumu civilnog društva. Ja ovdje nikoga danas ne optužujem, ali zaista mislim da bismo morali početi razmišljati na drugačiji način i ne mislim da bi Europski parlament eh, morao eh, mogao biti samo na dodatnim sastancima kao što je ovdje bio slučaj eh, da je Europski parlament bio zastupljen samo na dodatnom forumu. Što se tiče odbora za promet, mi smo bili eh, upravo na Kosovu u godine e, o vezi konferencije o Zapadnom Balkanu i tada smo čuli puno e, kritika. E, govorilo se o proširenju mreža TNT. E, došlo je do značajnog ulaganja za europske mreže. Mi kao Europski parlament tu igramo u značajnu ulogu, imamo ulogu vezanu i za proračun, ali Mislim da postoji različiti stupnjevi razvoja, naročito kada je u pitanju infrastruktura. Naravno, ovdje moramo se zapitati kakva je sada situacija kako bi razvoj infrastrukture i koridora bio homogen u najvećoj mogućoj mjeri. A isto tako pogledajmo kako i drugi ulažu, primjerice Kina koja sada ulaže u tu regiju. Ja mislim da u tom smislu treba doći do ravnoteže. Za kraj htjela bih nešto reći o Crnoj Gori. Integracije su u Europsku uniju nisu samo ekonomska pitanja, pitanja vezana za ljudska prava, već i za vlasnička prava. Zato me zanima koji su koraci napravljeni vezano za vlasnička prava, za onu imovinu koja se treba još uvijek vratiti zakonitim vlasnicima. Hvala. Hvala lijepa. Za Alde, gospodin Oštrovićius. Hvala vam, predsjedatelju. Zahvaljujem i čestitam talijanskoj inicijativi za regionalnu suradnju, budući da nema alternative regionalnoj suradnji što se tiče procesa europske integracije. Doista je to potrebno, te ukoliko države ne nauče i ne iskažu političku volju za suradnjom, eh, onda, eh, dakle, one bi morale eh, to naučiti prije pristupanja, neće ovdje to naučiti kad pristupe. Veleposlaniče, što vi e, mislite e, o e, stanju političke volje? Ne radi se tu samo o ulaganjima. Naravno, za povezivanje, za razvoj malih i srednjih poduzeća, to je sve potrebno, ali kakav je potencijal i politička volja za nadilaženje regionalnih nesporazuma, što je najvažniji pokazatelj e, spremnosti država e, da krenu u budućnost, a ne okreću se više prošlosti. E, drugo pitanje, volim da se organiziraju događanja, sastanci i samiti, ali što je s e, djelovanjem nakon samita? Jer je uspostavljeno e, koordinacijsko tijelo na izvršnoj razini da bi se nadziralo e, pitanja koja se odnose na ono o čemu je postignuta suglasnost na samitu. Čisto s praktičnog motrišta dnevnog i operativnog. Hvala gospodine s dva još govornika, gospođa Zovko i gospodin Peter Le za EPP. Hvala vam lijepa i čestitam. Čestitam ovaj... Ne, govorit ću kasnije engleskim jezikom, ali hvala na jako dobroj, e, na dobroj organizaciji. Ali jednostavno, htjela sam na talijanskom e, vas pozdraviti i želim reći da je Italija još jednom iskazala sjajan e, smisao e, za e, dobro rasuđivanje i poznavanje regije. Organizacija Tršćanskog samita još je jednom pokazala da Trst i Evropska unija e, su doista vrlo tu i blizu e, i e, žele pomoći obnovi mira između tih država. Što se tiče države koje najbolje poznajem, a to je Bosna i Hercegovina, vratit ću se na povijest berlinskog procesa, a osobito njemačke i britanske inicijative koje e, su iskorištene za smanjenje napetosti u e, jednoj situaciji koja je potencijalno e, bila E, zapravo zbog određene stagnacije i opasna tada 2014. godine. Dakle, još uvijek imamo problem u Bosni i Hercegovini. Nisu potpisali sporazum, te su još jednom izgubili projekte e, a za usuglašavanje tih projekata i sporazuma njima trebalo je puno vremena. E, dakle, što se organizacije tiče, čestitam e, upravo e, na tome i slažem se da ne treba nikakvo tajništvo niti dodat na, na tijela to bi samo povećalo razinu birokratiziranja. Smatrate li i prepoznajete li hitnost E, situacije u Bosni i Hercegovini i potrebu da se riješi recimo pitanje izbornog zakona i ustavnih promjena e, što e, jer zapravo na neki način je nametnut mir i stabilnost međutim nema kretanja napred. imamo jadransko jonsku inicijativu i pitanje izgradnje koridora već godinama, koridor PC i tako dalje. E, što se tiče Europske unije, hoćete li vi pokazati inicijativu za otvaranjem političkih pitanja, možda i zajedno e, s Njemačkom, da djelujete e, i na tim temeljnim pitanjima osim na infrastrukturnim. Hvala lijepa i konačno gospodin Peter Le. Hvala vam lijepo, veleposlaniče, na prezentaciji. Ja doista podržavam svaki napor koji je usmjeren prema e, napretku integracije e, zapadno-balkanskih država u Europsku uniju i neki su projekti već e, E, dogovoreni. Međutim, postoji veliko ali. Ova regija, kao što je već nekoliko puta spomenuto od strane kolega, e, već je premrežena mnogim inicijativama ovo je sad e, još je nemamo jadransku, baltičku, crnomorsku inicijativu i pred mjesec dana, evo imamo sad, smo imali Jadransko-američku povelju, Evropska unija tu baš nije bila dobro e, zastupljena. Dakle, e, puno inicijativa. E, ono što je međutim potrebno je vjerodostojni, politički, dosljedni proces jačanja ili poboljšanja političkog konteksta. Dakle, možemo graditi mostove i e, ceste, možemo ukloniti roaming, međutim, prepreke s kojima se suočavamo su tu i ne možemo, nismo postigli velik napredak. Što bi trebalo učiniti da bi se riješio politički kontekst i da bi se rješavala politička pitanja, neka i unutarnja, poput ovoga u Bosni i Hercegovini, a već ste i sami spomenuli bilateralna pitanja koja imaju veze s budućnošću ovih država e, i njihovim prisutnostima e, pristupanjem Europskoj uniji. Ja sam bio promatrač na izvorima u na Kosovu. E, nakon dva i pol mjeseca, tri mjeseca i dalje nema napretka nakon e, blokade Albanije, Makedonije, sad imamo i blokadu na Kosovu. I moji sugovornici tamo rekli su nećete jačati interese Europske unije e, ako sami ne riješite svoja e, pitanja. E, I mislim da možemo reći da država kandidatkinja za članstvo ne može istovremeno biti država koja mrzi svoje susjede jednog, dva ili više. I Mislim da su standardi u tom smislu jasni. I volio bih da možemo koristiti neke instrumente ili sredstva koje imamo razvijene dakle u e, prošlosti da bismo poboljšali politički kontekst jer e, u protivnom ćemo samo ići iz jedne frustracije u drugu. E, kao što rekla kolegica De Monte, ja sam želio biti tamo kao promatrač mislim da nam nije potreban poseban parlamentarni samit u nekoj palači, međutim e, trebamo parlamentarnu nazočnost i tu bi trebalo biti inkluzivni. Hvala lijepa, poštovani kolege. Ostalo je devet minuta. Veleposlanik Giacomelli sad može odgovoriti na neka od pitanja, a onda bih e, dao i e, dakle e, predstavnicima opće uprave nije riječ. Da, ja bih i rado da oni odgovore na neka pitanja. Što se tiče regionalne gospodarske integracije, Važno je imati na umu da je ovaj e, proces započet da bi se pripremilo države Zapadnog Balkana e, za pristupanje zajedničkom europskom tržištu. Ako iskazuju da ne mogu međusobno surađivati, to znači da ne mogu napredovati niti e, u procesu regionalne suradnje, uklanjanja barijera, mobilnosti, unapređenja mobilnosti i olakšavanja ulaganja. Dakle, nije moguće pristupiti Europskoj uniji od danas na sutra kao niti zajedničkom europskom tržištu. To je u njihovom interesu i dio je pripremnog procesa. Dakle, tome nema alternative. Ja bih e, rekao da će e, predstavnik e, dakle e, opće uprave nije i sam to e, naglasiti. Dakle postoje pitanja, bilateralna pitanja, pitanja koja o kojima se nije lako suglasiti pa niti suglasiti se sasvim s izvješćem prethodnog francuskog predsjedateljstva o procesu utvrđivanja granica. Dakle, to je proces koji za koji treba vremena, možete stvoriti okviri, okruženje za rješavanje tih pitanja. Međutim, pitanje postoje. I Naravno, postoje pitanja između evropskih država članica, pa onda ako već kažemo da je e, teško e, integrirati države e, Zapadnog Balkana, moramo znati da postoje i problemi unutar samog, same Europske unije. Imamo države, na primjer, koje nisu priznale Kosovo. I to je sve proces koji će zahtijevati vremena, ali i političke volje da se takve stvari razriješe. E, koordinirajuće tijelo nakon sastanka na vrhu postoje sastanci pod pokroviteljstvom predsjedništva to su sastanci na višoj razini, nekad su to ministarska razina sastanaka kako je bilo 24. svibnja u Rimu, jer tada su se sastali ministri vanjskih poslova Balkana, no nema strukture, nema tajništva i, i to je prednost, eh, no istodobno i nedostatak jer eh, sva pitanja, eh, mnoga pitanja koja ste danas spomenuli bi će obrađena u redovnom radu europskih odbora, odbora Europskog parlamenta i e, strukturama koje nisu dio zapadno-balkanskog procesa. Svi elementi mogu dati dodanu vrijednost e, i sva tijela mogu nešto prodinjeti. Bitno je da svi djelujemo u istom smjeru i da imamo isti cilj i to je ono što je bitno. Što se tiče Bosne, ne dijelim vaše mišljenje. Bosna je u složenoj situaciji, tu je, postoje potreba za hitnim rješenjima. Ne znam što bih još rekao. Ne mislim eh, da, da sam se dotaknuo svih eh, točaka i pitanja koja su postavljena dajem riječ e, opće Niru da nešto kaže. Gospođa Genoviva Ruskalavera s e, komisije. Hvala. E, ja sam čelnica odjela za zapadni Balkan u okviru opće uprave NIR e, Europske komisije. Jusko sam surađivala sa gospodinom Đakomelijem. Hvala predsjedniku što je organizirao ovaj sastanak e, i čestitam veleposlaniku Đakomeliju na uspjehu e, sastanka na vrhu u Trstu i e, hvala što ste svi sudjelovali. Ovo je međuvladina, međuvladin proces i komisija sudjeluje na zahtjev zemalja članica. Zašto to činimo? Jer smatramo da je ambicija ovog procesa pojačanje regionalne suradnje, a to je osnova za dobrosusjedske odnose, a to je pak e, glavni e, glavno načelo europske politike za e, pristupanje Europskoj uniji želimo povezati infrastrukturu e, gospodarstva e, i na kraju ljude E, kako bi se ponovo uspostavila dobrosusjedska povezanost i e, priprema za sudjelovanje, odnosno za ulazak u, EU. Europskoj uniji. Ljudi moraju prvo osjetiti e, dobrobit od takvog ulaska. Ovo svakako nije zamjena za članstvo u Europskoj uniji. Europska unija će se širiti no na načelu um, zasluge i napretka svake zemlje pojedinačno i hvala svim izvjestiteljima koji eh, rade eh, sa pojedinačnim zemljama Zapadnog eh, Balkana hvala im što pomažu zemljama kandidatkinjama da postegnu napredak i da budu ocjenjivane prema vlastitim e, zaslugama. Vidjeli smo situaciju u Makedoniji, Albaniji. E, e, tražili smo Um, pitanja koje bismo mogli postaviti za Bosnu i e, dakle moramo sastaviti upitnik za Bosnu i tu je sporazum sa Kosovom. Dakle imamo niz e, postupaka za svaku ovu zemlju imamo već nešto u planu i mi želimo pomoći da individualno brzo napreduje. Nemojmo zaboraviti da sve što se e, raspravlja pod pokroviteljstvom, pod kapom e, e, berlinskog procesa ima teme e, koje zemlje Zapadnog Balkana žele raspraviti. Mi u ovoj e, regiji sve što radimo, radi se na e, ideju i inicijativu te regije. Sve što radimo s njima iako oni to uvijek ne shvaćaju na, i gledaju na isti način, no to su zahtjevi i interesi te zemlje, tih zemalja. E, e, Srbija i Albanija su tražile već lani e, i svi premijeri su Sarajevo već lani tražili ojačanje gospodarske suradnje u regiji i e, na sastanku u Draču je također e, zatraženo jačanje gospodarske zone i to je dinamika koja nam treba u regiji. Regija koja preuzima više odgovornosti e, i važno je za e, ljude koji žive u regiji da vide kako njihovi premijeri sjede zajedno na sastanku e, i raspravljaju zajedničkim temama, a ne da vide samo neke sastanke gdje mi ovdje raspravljamo o bilateralnim problemima. E, bitno je da stanovništvo vidi e, premijere kako zajedno sjede za stolom i surađuju e, i mi smo tu kako bismo im pomogli. Bitna poruka je da imamo regionalne strukture i lijepa strana berlinskog procesa jest da to nije e, e, da nema velike administracije sve strukture e, već postoje za pokretanje ovog procesa i sve što radimo na sastanku na vrhu e, ustva se e, kasnije. Mi o ovome raspravljamo i na vijeću, dolazimo u parlament i pružamo pomoć u okviru IPA programa i posljednja poruka E, veoma je bitno e, da potočemo regionalnu suradnju samo u gospodarskim e, razmjerima. Povjernik Han je rekao u Draču da se u zadnjih deset godine deset puta povećala E, deset puta povećala e, gospodarska razmjena sa Europskom unijom, međutim e, gospodarska razmjena unutar regije je ostala ista i to je loša vijest za mala poduzeća i srednja poduzeća. Moramo osloboditi ovaj neotkrivani potencijal kako bi se potaknula cijela gospodarska aktivnost u regiji. Sve što radimo u kontekstu kontekstu ovog procesa je nešto što će pomoći pojedinačno svakoj zemlji i njenim ambicijama. Drago nam je što je, je zastupnik parlamenta Kastalda bio s nama i e, dalje ćemo surađivati sa parlamentom i komisijom da e, bismo razvili dobru strategiju za e, daljnji rad što se tiče Bosno nakon što je Bosna pokrenula za sporazum o prometu zbog domaćo političkih problema nije Bosna mogla to potpisati. Imamo još e, vremena, e, imamo osiguranje, odnosno uvjeravanje da će taj sporazum e, ipak biti E, potpisan e, i ako se to brzo riješi, e, financiranje za taj sporazum neće biti izgubljeno. tako, molim vas, poradite na tome kako bi se, kako se ne bi izgubila financijska sredstva. Hvala gospođa Riz Kalavera i hvala veleposlaniku Giacomeliju što nam je ovdje da izvješće o sastanku na Barohu u Trstu ono što bismo e, trebali raspraviti jeste e, želimo li da parlament sudjeluje u berlinskom procesu e, i 11. mi kao Europski parlament e, organiziramo okrugli stol e, o Zapadnom Balkanu i pozvali smo parlamentarne zastupnike iz svih e, zapadnobalkanskih zemalja da dođu na taj sastanak. Kolege, to bi bilo to za danas odnosno za sada nastavljamo u tri sata e, kada imamo glasovanje. Gospodine veliplastaniće, hvala. E, kolege e, koje ostaju i sudjeluju na događaju u Talinu neka ostanu ovdje jer moramo još nešto dogovoriti minutu dvije. Hvala.